I Dobro jutro. Mislim da nisu svi prisutni za prvu točku dnevnog reda, ali dovoljno nas je. Dakle, prije svega imamo usvajanje dnevnog reda, nacrta. E, jedna samo promjena što se tiče glasanja, izvješće s a po enima tehničkim specifikacijama kovanica eura. O tome nećemo glasati, naime odbor za pravna pitanja nije još svoje mišljenje nam dao, tako da ćemo ih pričekati i o tome glasati kroz dva tjedna. Mislim da to ne uzrokuje nikakve probleme, tako da najbolje pričekati mišljenje pravnika. Dakle, imat ćemo nešto vremena više. Tako da će indikativni vremenski raspored biti pomaknut malo naprijed. Nadamo se da ćemo čak imati nešto duže vremena za druge stvari. Dakle, prva točka dnevnog reda to je nacrt mišljenja Dirkjan Eppinga statistike za postupak u vezi s makroekonomskom neravnotežom. Dirk. Zahvaljujem. U lipnju ove godine komisija je osvojila svoje prijedlog o regulativi što se tiče kvalitete statistika za postupak makroekonomske neravnoteže, MIP nadalje. Naravno, bilo bi idealno da Imamo zakonodavstvo prije svega koje se bavi kvalitetom statistike, a zatim o MIP-u, no jedinstvena karakteristika Europe je da se zapravo ona gradi od krova prema temelju, umjesto obratno. I s tog razloga e, ja ću proći kroz ovaj prijedlog komisije sa jednim kartezijanskim pristupom, dakle, kako to vole reći naši prijatelji francuzi. Prije svega, u potpunosti podržavam cilj predložene regulative. Ključno je da osnažimo ekonomsko upravljanje Europskoj uniji, a za to nam je potrebno poboljšani sustav statističkog nadzora podataka za makroekonomske neravnoteže. Uzviši u obzir trenutnu arhitekturu od krova prema temelju, ja vjerujem da bi ovo ovdje uredba trebala biti više usklađena s postojećim regulativom i postupcima. Ona bi trebala lijepo jednostavno se uklopiti kao jedan dio slagalice i zbog toga predlažem da nas sastavimo okvir relevantnih podataka za MMP koje će biti što je moguće paralelni djelovati usporedno sa trenutnim proceduralnim okvirom. Pri svega predložio bih ograničavanje primjene sankcija samo na zemlje čija valuta je euro, što je slučaj u okviru MIP-a. Sljedeće, bilo kakve kazne koje se naplate trebalo bi zatim biti dodijeljene Europskom mehanizmu za stabilnost, a ne proračunu Europske unije. To je također slučaj sa MIP-om trenutno. Treće, što se tiče pravne osnove, svjestan sam brige koji stvara članak 138. ugovora i da bi vjerojatno to moglo utjecati na nametanje sankcijama državama članicama. Zbog čega sam umetno jednu uvodnu naredbu koja traži komisiju da razmotri uvođenje jedne dodatne pravne osnove ukoliko bi to bilo primjer, primjerice članak 121 stavak 6 ugovora koji se bavi ekonomskim upravljanjem e, na čemu se među drugom regulativom zapravo i temelji sam MIP. Nadalje predlažem bliže usklađivanje nacrta e, ovog zakonodavstva sa postojećim praksama koje se bave europskom statistikom. Ne namjeravam izmišljati toplu vodu, e, koristit ćemo terminologiju iz izvješća mog kolege Juan Goka e, koji se isto bavi europskom statistikom. Primjerice suradnja između pojedinih dionika. Europski statistički sustav ESS i Europski sustav središnjih banaka ECB oba su odgovorna za proizvodnju statističkih podataka i pružanje relevantnih podataka za MIP. Kao što je gospodin Nok spomenuo, uska suradnja između tih dva sustava apsolutno je nužna kako bismo se pobrinuli da podaci na raspolaganju budu kvalitetni. Predložio sam da statistike CMBF da bi trebale ponuditi potrebne savjete za praktične operativne zadatke. Dakle, to će biti korisno s obzirom na dugoročno iskustvo vezano uz, koje imamo vezano uz relevantne podatke za MIP. Kao dio središnje banke, ECB zapravo ima važnu ulogu u cijelom procesu. Međutim, želim reći da zapravo autonomija središnje banke se samo odnosi na monetarnu politiku. Dakle, institut to nije institucija poput ne osim te njihove aktivnosti. Radi se o instituciji poput svih drugih i ona bi trebala također poštivati sve odredbe koje se tiču transparentnosti. Vjerujem da bi ova uredba također trebala razjasniti sustave za transmisiju, za prijenos, za izvješćivanje, za razmjenu podataka, osobito predlažem uključivanje prve točke, dakle završni datum do kojega bi Eurostat mogao ekstrahirati podatke koji su potrebni za tablicu rezultata MIP-a. To bi usredotočilo bolje ovaj tranzicijski proces ka našem cilju. Zatim datum objavljivanja za pokazatelje tablice rezultata treba također biti određen kako bi vanjski svijet mogao znati kako bi sve bilo transparentno. Što se tiče takozvanih misija i učinkovitosti predloženih postupaka, vjerujem da postoji prostora za poboljšanje i konkretno bih predložio da se drugačije nazovu misije koje posjećuju države članice u posjete radi dijaloga. Osobno mi ta riječ misija je donekle zbunjujuća. Ona ima i religijsku i vojnu konotaciju i kao protestantna to me podsjećuje na misterije Vatikana i tome slično. Zapravo da je razloga za nemir i brigu. Zbog toga predlažem da se radi o posjetama za provedbu dijaloga i to bi bila redovita sredstva za provjeru kvalitete. Dakle, to ne bi ništa invazivno bilo, već jednostavno revizija na razini jednakih. I također to ne bi bio preduvjet, odnosno predigra sankcijama. Do sankcija bi moglo doći samo nakon istrage komisije o nekom namjernom pogrešnom predstavljanju podataka. Vjerujem da je ključno da učinimo razliku između tih posjeta radi dijaloga i istraga. To mora biti potpuno jasno. I konačno također bih predložio da Europski parlament e, pravodobnije i bliže bude uključen u sami proces, osobito ovaj odbor koji bi trebao imati priliku pozvati e, čelnike nacionalnih statističkih instituta da dobrovoljno sudjeluju u saslušanjima. Radujem se unaprijed konstruktivnoj suradnji sa kolegama na ovom dosijelu i nadam se da ćemo uspjeti doći do konsenzusa. Hvala. Zahvaljujem e, izvjestitelji u Sjeni u ime EPP-a Herbert Dorfman. Thank you, Chair. E, e, da, smatram da se mogu složiti s mnogim od onoga što je rekao kolega Epping. Naravno da je zahtjev da imamo dobre statističke podatke jedan osnovni preduvjet kako bi ovaj postupak kontrole makroekonomskih neravnotežnosti mogao dobro funkcionirati. Nisam se baš složio s tim što smo počeli graditi kuću od krova i sad te gradimo temelje. Kad smo raspravljali o makroekonomskom nadzoru, onda je bilo jasno da je i pitanje dobrih statističkih podataka temeljno pitanje kako bi makroekonomski nadzor uopće mogao dobro funkcionirati, a već u okviru paketa od šest mjera smo već imali propise što se tiče statistika, o kvaliteti statističkih podataka. No, unatoč tome smatram da je ova nova uredba potrebna i da je smislena. Želim samo naglasiti nekoliko točaka koje je kolega izvjestitelj upravo spomenuo. Smatram da je potrebna točna definicija posjeta i kontrola u vezi e, europskih e, statistika i da bi nam možda trebala i određena vremenska tablica te bi obveze e, statističkih službi trebalo biti takve da oni pravovremeno moraju isto tako podastiti statističke podatke. To možemo i naknadno isto tako poboljšati. Slažem se da bi ova uredba trebala biti povezana sa uredbom o makroekonomskom nadzoru u okviru paketa od šest mjera. To znači da bi trebala biti zajamčena određena fleksibilnost. Koji su podaci potrebni? Znamo da u paketu od šest mjera smo nakon dugih rasprava komisiji dali dosta odrešene ruke što se tiče definicije relevantnih podataka ili relevantnih kriterija za izradu, to jest e, za sam nadzor, makroekonomski nadzor. I utoliko i ovdje bi trebao biti takav slučaj da se prema propisima makroekonomskom nadzoru mogu zahtijevati na fleksibilan način oni statistički podaci koji su potrebni za taj makroekonomski nadzor. Ono što mi se ne mogu složiti jeste da ovdje u ovoj uredbi činimo razliku između zemalja članica koji su dio eurozone i e, zemalja članica koji to nisu. Što se tiče kakvoće statistika, mislim da bi sve, svih 28 država članica EU e, trebale doživjeti jednak tretman i da ne bismo trebali imati sustav na dvije tračnice, dakle da neke države članice mogu biti izložene sankcijama, naravno kao zadnje sredstvo, a druge države članice ne. Mislim da to nije smisleno jer je kakvoća statistike za makroekonomski nadzor e, izuzetno potrebno, bilo da se radi o državama članicama koje imaju euro kao valutu ili da se radi o državama članicama koje izvan prostora eurozone. Mislim da bi bilo smisleno što se tiče e, ovih kazni da se isto tako tu osvrnemo na paketu šest mjera. Dakle, i da ovdje imamo načelo obrnute kvalificirane većine i da uvedemo taj princip. Možda bismo mogli isto tako imati model sa dva koraka što se tiče kazni. Dakle, kao prvo e, jedno upozorenje, slično kao u paketu u šest mjera, a zatim tek na drugom e, koraku e, stvarne konsekvence, dakle uzimanje pologa i kazna sama po sebi. Mislim da bi kazna trebala e, biti maksimalno 0,05% BDP-a, to je slično kao kaznama koje su određene u paketu šest mjera i to je primjereno. I na kraju što se tiče uloge Europske središnje banke, tu se slažem sa izvjestiteljom. Mislim da kada se radi o statističkim podacima, onda se Europska središnja banka ne bi smjela skrivati i vela povjerljivih podataka, nego bi trebala moći ustupiti statističke podatke. To je isto tako i zadaća Europske središnje banke koja je povezana sa transparentnošću i gdje nam je ta transparentnost i doista bitna, te ju moramo zahtijevati. Zahvaljujem izvjestitelju na njegovom izvješću. Mislim da ćemo moći vrlo brzo zajedno doći do jednog razumnog dogovora. Hvala vam. Thank you very much. Zahvaljujem u ime socijalista demokrata Liam Wangok. Merci, euh, madame la présidente. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Želim zahvaliti izvjestitelju na kakvoći njegovog rada o temi koja, kao što to često i tako bude, kada govorimo o statistikama, se čini dosta suhom na prvi pogled, ali koja donosi sa sobom dosta velike političke uloge. U paketu od šest mjera smo stvorili taj novi postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, dakle na engleskom na MIP, kojim želimo postići veću koordinaciju nacionalnih politika na razini Europske unije i ona predviđa i kazne u slučaju nepoštivanja pravila koji se temelje na statističkim in, indikatorima. To znači da ti indikatori moraju biti izrađene na najučinkovitiji mogući način. I to je zapravo e, ta važnost e, ovog e, sektorskog pristupa gdje pokušavamo promijeniti okvir koji se tiče uredbe o statističkim podacima a kao što znate tu uvijek imamo određenu borbu koju vodi Europska komisija u vezi toga, a u ovoj okvirnoj uredbi smo branili ideju da one države članice koje se pokazuju krivima manipulacijom statistika, da imamo ne pravne mogućnosti da djelujemo, nego da ćemo sa vijećem se osvrnuti na tu tečku, točku u ovom sektorskom pristupu za postupak makroekonomske neravnoteže. Nažalost, komisija nam sada preporučuje kazne, kazne, ali bez ispravnog pravnog temelja. Izvjestitelj se dobro nosio sa ovim poteškoćama u svom izvješću te je predložio alternativnu pravnu osnovu, a nije htio odustati od jednog od ovih glavnih zahtjeva Europskog parlamenta. Ja ga podržavam u tome, ali ipak pitam se možemo li doista ograničiti te kazne samo na zemlje članice eurozone e, prema članku 121. jer se taj članak odnosi na sve države članice Europske unije. Također se slažem sa izvjestiteljem kada kaže da želi ojačati parlamentarnu kontrolu nad Eurostatom moje iskustvo o ovoj uredbi 223 pokazuje da je to e, jedna tema koju doista trebamo snažno braniti. Europska komisija zahtjeva da joj potpišemo više bjanko čekova i da joj damo provedbene akte te delegirane akte. Ja ne vidim zašto bismo prihvatili tako nešto i stoga ću podnijeti alternativne prijedloge po tom pitanju. Naprotiv toga ja sam e, bliži stavu komisije što se tiče misije koje se treba provesti u državama članicama u slučaju da se vidi da postoje problemi sa kakvoćom statističkih podataka. A tu izvjestitelj predlaže jednostavno samo posjete u okviru dijaloga. Nadam se da ćemo uskoro imati priliku raspraviti još detaljnije o ovim točkama, a nemam sumnju to da ćemo uspjeti stvoriti izvesan kompromis što se tiče vašeg izvješća. Hvala. Hvala vam lijepo. Javlja li se još tko za riječ? U ime zelenih, izvolite. E, naš izvjestitelj Sjeni Filip Lambert je poslao neke svoje komentare. Dakle, mi bismo zahvalili izvjestitelju na vrlo dobro obavljenom poslu. Također podržavamo većinu odredbi koje izvjestitelj predlaže, primjerice osnaženje nadzorne uloge Europskog parlamenta, amandmani 15 i i preoblikovanje misija komisije u istražne posjete iz amandmana 13.15. i Također odredbe koje osnažuju mogućnosti država članica da obrane e, sva stajališta, amandman 19 i preoblikovanje predloga komisije u preporuke prema amandmanu 21. kao i pravno ovlaštenje koje se u amandmanu 22. spominje. Međutim, imamo ozbiljne sumnje što se tiče proporcionalnosti izbornog prijedloga komisije. Vjerujemo da bi postupni sustav e, koji će poput šest, paketu šest mjera tražiti da se tužbe e, najprije donesu, a zatim da se istraže točno svi podaci koji se toga tiču. Dakle, nakon toga država članica bi dobila upozorenje i od nje bi se zatražilo da pripremi jedan korektivni plan. Također bismo nas brine pitanje dodjeljivanja sredstava u Europski fond, kao što je komisija predložila. Hvala, javlja li se još tko za riječ? Ukoliko ne, vjerujem da komisija želi uzeti riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjednici. Prije svega komisija pozdravlja podršku koja je pružena njenom prijedlogu nacrtu izvješća gospodina Epinga i tijekom rasprava ovo što smo mogli čuti. Komisija dakle vjeruje da bi jedan kvalitetan, otporan sustav nadzora statistike bio od ključne važnosti za MIP i paket šest mjera i zbog toga zahvaljujemo izvjestitelju i članovima odbora na tome. Postoje jedan ili dva elementa koja bih kratko samo spomenuo, prije svega što se tiče sankcija. U predlogu komisije zamisao je bila e, da se kaže da bilo kakva manipulacija statistikama nije prihvatljiva tog razloga potrebna nam je mogućnost da odvratimo od takve manipulacije, a to je upravo u čemu leži mogućnost ovih sankcija. Dakle, manipulacija statistikama se može dogoditi u državama članicama eurozona ili vanje. Iz tog razloga u našem prijedlogu smo stavili da se predložili da se to primijeni na sve države članice primjena sankcija na sve države članice dovela je našem predlogu i da zamisli o dodjeli sredstava od novčanih kazni u proračun Europske unije. Sljedeće pitanje se tiče pravne osnove. Uzeli smo obzir što je rečeno i svakako ćemo nastaviti razmatrati e, taj tehnički pravni dio pitanja u suradnji s parlamentom i vijećem. Što se tiče misija ili posjeta državama članicama, naš je cilj da zajedno sa državama članicama uložimo sav trud potreban da se pobrinemo da podaci budu kvalitetni. Pokušat ćemo izbjeći dupliciranje podataka i surađujemo sa našim partnerima u Europskom statističkom sustavu i sustavu središnjih banaka. No svakako mogućnost za provođenje ovakvih misija gdje je to potrebno u slučaju da središnja tijela ne pružaju sve tražene podatke, to bi nam pomoglo da se pobrinemo da statistike zadrže razinu kvalitete. Siguran sam da će buduće rasprave pomoći i razjasniti ova pitanja i zbog toga se radujemo daljnjem uskoj suradnji sa odborom Ekon i svakako ispunjenju naših obveza naspram parlamenta što se tiče izvješćivanja o statistici u ovom važnom području. Hvala vam. Zahvaljujemo ukoliko se nitko drugi ne javlja za riječ. E, izvjestitelj Dirk, izvalite. Hvala vam, sam bih nekoliko točaka spomenuo koje su kolege iznijeli, prije svega opaska gospodina Dofmana. Dakle, što se tiče primjene uredbe. Ova uredba, odnosno kvaliteta statistika, primjenjiva je na sve države članice. Dakle, ne samo na one unutar eurozone. E, jedna odlika MIP-a, e, zbog čega smo ovu regulativu pokušavali držati paralelnim sa time, zapravo se također odnosi na sve države članice, no sankcije se primjenjuju samo na zemlje koje koriste euro kao svoju valutu. Dakle, u tome je razlika. Primjena obuhvaća cijelu Europsku uniju, a sankcije samo eurozonu. To je trenutni sustav MIP-a. Zahvaljujem i gospodinu Van Goku na njegovim opaskama. Već smo i prije razgovarali o pitanju statistika. Imali smo prilično živahnu raspravu. Da, i to je moguće o statistikama i slažem se s njime po pitanju pravne osnove. Postoji određena briga o tome, to ćemo morati razmotriti. Drago mi je da komisija prepoznaje da postoji problem i da je spremna pozabaviti se njime. Uvijek volim intervencije gospodina Gigolta, one su direktne i zahvaljujem na pohvali tome da preimenujemo misije u posjete radi dijaloga. Što se tiče proporcionalnosti, mislim da i tu e, imate poantu, što se tiče toga da se novčana kazna e, specificira, konkretizira kao određeni depozit i zatim da se pretvori u stvarno plaćanje. E, to je jedan postupak, ali mislim da takav prijedlog možemo podržati, e, bilo da se nađe u kompromisnom amandmanu ili ako ga vi podnesete kao zaseban amandman. I govorili smo već o novčanim kaznama. Dakle, MIP unutar MIP-a e, novčane kazne idu u mehanizam za stabilnost. I jasno mi da komisija želi da sredstva idu u proračun Europske unije i ja sam pokušao dakle u tom kartuzijanskom pristupu ovu uredbu zapravo raditi na njoj paralelno uz MIP kakav trenutno postoji kako smo ga dogovorili. Hvala. Ok, hvala vam. 12. prosinca je rok za podnošenje amandmana, raspravljat ćemo 23. siječnja i nastojat ćemo glasati 12. veljače i imati izvještaj na raspravi na plenarnoj u eh, travnju. Sljedeća točka dnevnog reda su priopćenja predsjednice. To inače radim kada imamo dovoljno ljudi u prostoriji za glasanje. To bi trebalo biti tek e, za pet minuta, tako da ćemo sada imati kratku pauzu e, dok svi dođu. Molim vas da zauzmete sva mjesta. Sada nastavljam sa priopćenjima. Dvije stvari, samo da vas podsjetim. Što se tiče glasanja, nećemo glasati o izvještaju o apoenima kovanica eura. Zatim postignut je dogovor o dosijeu o e, podržavanju aktivnosti u području revizije za razdoblje od 2014. do 2020. To smo dogovorili za vrijeme trećeg političkog trijaloga 12. E, i postignut je dogovor o budućem financiranju Europske unije za tri agencije u području revizije financijskih izvještaja. Dakle, te su e, agencije odobrene. Uh, sljedeće pregovore ćemo imati 9. E, prosinca i još bih vam htjela reći da smo jučer imali svoj deseti politički trijalog o MIFID-u Sedam sati smo sjedili u ovoj prostoriji, smrzli smo se. Drago mi je da su danas popravili grijanje. Počeli smo se približavati nekakvim dogovorima, dogovorili smo se oko tržišne strukture. Sada radimo i pregovaramo na trećim zemljama, a sada još isto tako moramo pregovarati o robama i pristupu tržištu i imamo još dva tjedna za to. Toliko o Mifidu. Sada prelazimo na glasanje. To je glasanje o imenovanju predsjednika e, nadzornog odbora Europske središnje banke. Ako imate kartice, mogli bismo započeti s elektronskim glasanjem. Samo da provjerimo da li sve radi. Imate li svi karticu? Znači, imamo 31 zastupnika u prostoriji. Dobro, svi ste stisnuli. Dobro. Znači, to je moj izvještaj. Stavak 1, originalni tekst za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Citati e, od 1 do 5 u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave od A do E. Isto tako e, glasamo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo glasati elektronski za tekst. Kako je glasanje je otvoreno. Ako glasate, i jeste li glasali svi, glasanje je zatvoreno. 29 za, nitko nije protiv i jedan suzdržani. Tako da to onda, taj izvještaj odlazi na plenarnu sljedeći tjedan. Hvala vam. Točka 5 je mm, dakle odgođena, a točka 6 se odnosi na izvještaj o jedinstvenim pravilima i postupak za sanaciju kreditnih institucija. To je također odgođeno do 17. prosinca. A, time smo završili glasanje. Dobro, onda sada prelazimo na indekse. Ako će netko od vas otići,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 o indeksima koji se koriste, koriste kao mjerila u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima. Već smo imali jednu razvijenu mišljenja, sigurna sam da se sjećate da sam unaprijed poslala nacrt svog izvješća. Malo sam ga ažurirala i unijela nešto više detalja. Sačekat ću dok eh,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 Kao što sam rekla, službeni izvještaj kojeg sam podnijela je dakle malo izmijenjena verzija ranijeg izvještaja. Uključila sam neke detalje i od tada sam razgovarala s nekoliko ljudi, dobila sam jako puno e, zahtjeva za definiranje specifičnih tipova e, indeksa i zapravo sam to već objasnila e, malo bolje u tom drugom tekstu. Originalan, prvotni tekst je bio vrlo e, sveobuhvatan, pokrivao jako puno indeksa koji se mogu koristiti u financijskim instrumentima ili kako bi se e, mjerili rezultati fondova. Pokušala sam usmjeriti područje primjene uredbe više prema administratorima, tako da jednom kad bi administrator imao indeks koji je spadao u čitav niz kategorija, onda bi dakle to bilo uh, u sklopu uredbe. I ja sam smatrala da će na taj način imati uh, bolji ugled ako imaju više indeksa. Tako da područje primjene je još uvijek dosta široko i ne uključuje samo kritične uh, indekse kao Euribor i Libor, i zapravo slijedi liniju na kojoj ocjenjujemo agencije za kreditni e, rating i njihove metodologije te načela, a ne same ocjene. Isto tako sam e, unijela nekoliko amandmana koji se bave proporcionalnosti u različitim fazama. Dakle, i kad govorimo o pravilima ESME, ali i kad zahtjev za odobrenje i kada se napravi zahtjev za odobrenje. Nadležna tijela u toj, u toj fazi mogu pokazati postoje li nekoliko indeksa za koje je administrator odgovoran i neki od njih zahtijevaju e, postupanje prema načelu proporcionalnosti. Bilo koji indeks oko kojeg postoji neke sumnje se može dakle pogledati dakle što s njim u uredbi i bilo koji indeks koji ne bi trebao biti u uredbi bi se mogao ukloniti, no to će se učiniti kroz, to jest preko nadležnih tijela, zato što ta će se tijela time baviti, a što se tiče uklanjanja, nadležna tijela će morati e, slijediti regulatorne e, tehničke standarde. Ako pogledate članak 5 i ulogu ESME, vidimo da je ovdje riječ o značajnoj ulozi koja odlučuje na koji način će funkcionirati cijeli proces. Tu su smjernice te regulatorni tehnički standardi. Ima tu još puno više toga što se možda ne vidi e, na prvi pogled. Naprimjer, e, e, prekrižila sam automatski prvu razinu na razini središnje banke, no recimo statistički uredi će zasigurno biti kvalificirani kao organizacije koje su pod vladinom kontrolom i stoga će i stoga neće biti pod kontrolom ESME i njihovih e, regulatornih tehničkih standarda. To će naravno biti podležno određenim e, odredbama i možda bi se neke stvari mogle ukloniti. Mogla bih promijeniti taj uvjet i definirati više uvjete za proporcionalnost. tako da možda neki dijelovi uredbe se neće morati primjenjivati ako postoje svi podaci o javnoj e, razmjeni. To je recimo jedna od mogućnosti koja mi pada na pamet. Isto tako vidjet ćemo da su e, nadležna tijela i ESMA da će biti prenatrpani e, količinom i prirodom tih indeksa te administratora moramo vidjeti na koji način ćemo nastaviti. Tako da smjer u kojem ja razmišljam sada je mm, htjela bih uvesti još jednu odredbu, dakle definiranje e, tog procesa u dijelove, zato što nećemo se moći baviti svime odjednom. Stoga će se postupak razlomiti i radit će se, dakle, koncentrirat ćemo se najprije na one koji su najvažniji, tako da ćemo najprije ESMI dati taj zadatak i mislim da bi se to moglo uklopiti u odredbu koja je na kraju članka 5, za koju mislim da je stvarno važna. Isto tako pokušala sam eh, staviti ESMU još u neke druge slučajeve, mislim da bi sigurno bilo još zadataka koje bismo i mogli delegirati i vjerujem da će kolege imati još neke ideje o tome. Još jedno važno pitanje su odredbe koje se odnose na treće zemlje. Promijenila sam taj dio teksta, tako da kad govorimo o uredbi o administratorima i financijskim indeksima, kao što sam rekla ranije, to je još uvijek e, rad u postupku i u jurisdikciji mnogih zemalja Mnoge zemalje još uvijek moraju odlučiti hoće li pratiti formalnu uredbu ili će to ostaviti da bude temeljeno na načelima i joska. Tako da to će nam možda stvoriti probleme kad govorimo o ekvivalentima za treće zemlje. Ako želimo da i njihovi propisi budu ekvivalentni, ili jer u protivnom bi se moglo dogoditi da će njihovi zakonski propisi kasniti. Razmišljamo o tome da bismo mogli imati pristup u dvije fazi, dvije faze. Prvo da imamo jedan prijelazni period koji je nešto duži, 13 mjeseci. Dakle, tu će se, nakon toga će se provesti revizija i dajemo razdoblje od dvije godine prije nego što e, dakle, zatražite odobrenje u Europskoj uniji. A taj bi postupak trajao nekoliko mjeseci. Tako da ja sam mislila da bismo mogli trećim zemljama dati toliko vremena. E, bilo koje odredbe, dakle, o e, razdvajanju tog postupka u nekoliko dijelova koje sad smislimo, mislim da bismo to morali primjenjivati i na treće zemlje. E, ne znam hoće li to funkcionirati u potpunosti i možda bismo morali tražiti neke inovativnije solucije poput onih koje e, je parlament našao u slučaju Omnibus 2. što je bio slučaj sa SAD-om, zato što tamo nisu imali federalnu razinu propisa o e, osiguranju. Tako da e, mogli bismo možda razmišljati u tom smjeru. Isto tako razmišljamo o tome kako bi e, organiziralo odobrenje u trećim zemljama. Dakle, indeksi koji će se koristiti trebali bi se najprije predstaviti i onda objasniti zašto, e, prema kojim uvjetima su oni u skladu sa propisima JOSKA. To će biti zadatak nadležnih tijela i zadatak ESME na taj ćemo način pomoći e, ESMI da napravi jednu sigurnosnu listu, jedan sigurnosni popis. Drugi će onda moći e, konzultirati taj popis i vidjeti dakle da je određeni administrator ili određeni indeks već odobren. Na taj način se koriste podaci koji su već dostupni, e, koje nam, šalju, koje nam šalje industrija i to će pomoći regulatornim tijelima. i naravno otvorena sam e, čuti nove ideje, ali ja nisam eto vidjela ni jedan drugi način da to riješimo. Mislila sam da je dobra ideja dakle, sukladnost sa načelima Joska, no to eto se nije pokazalo. Dobro. Kad se proizvode indeksi, mm, to je vrlo važno i za ulagače i za mm, nadležna tijela. Neke brine metodologija, neka brine objava podataka. No u svakom slučaju moramo priznati da jedno rješenje za sve možda ne funkcionira baš za sve indekse. Tako da sada svi podaci koji dolaze i metodologija koja se koristi u proizvodnji glavnih indeksa ili indeksa koji se koriste za značajna ulaganja. Dakle, to bi se trebalo objaviti nakon određenog razdoblja i to sam tako i e, sročila, zato što moramo priznati da podaci s kojima radimo, dakle, da to je dozvoljeno i to je plaćeno i ako to želite dobiti što prije, dobiti brzo, onda ćete to i platiti no onda zapravo nakon relativno kratkog e, vremena ti podaci postanu javni i ovako i onako. Stoga moramo priznati, e, moramo dakle shvatiti gdje postoje komercijalni interesi, da osiguramo dovoljnu transparentnost dok čekamo da podaci e, postanu javni. A da se ne moramo brinuti je li nešto dovoljno transparentno i da moramo provjeravati na koji način su, smo došli do indeksa i kako su nam ti brojevi došli. Stoga smatram da bismo trebali um, koristiti te provjere za indekse, za podatke i za metodologiju i razmišljati o tome dakle, što znači otkrivanje jednih ili drugih kako bismo mogli postupati sa različitim modelima. U izvještaju ima još jako puno toga, imali ste ga prilike pročitati, a ja bih još rekla nekoliko riječi o financijskoj stabilnosti te o ukidanju indeksa ako bi on mogao imati negativne posljedice. To je jedan od glavnih razloga za e, definiranje odredbi o ključnim indeksima. Ako nema dovoljno e, dakle, doprinosa, onda jednostavno se ne, može, ne možemo prisiliti da se mora doprinijeti tom indeksu trebali bismo razgovarati s e, administratorima, vidjeti e, prate li se i osko načela što je e, više moguće. I buduće da je u posljednjih nekoliko mjeseci došlo do smanjenja, i to pogotovo kad govorimo o Euriboru, bila sam zabrinuta da li je prag od 20% Europske komisije, dakle za poticanje tog zahtjeva, je li možda taj prag bio malo mm, nedovoljno fleksibilan? Naprimjer, ako gledate, ako govorimo o Euriboru, odjednom niste više imali e, doprinosa nego u jednoj zemlji članici ili u grupi zemalja članica. To možda neće dakle, pokrenuti prag od 20%, ali bi to svakako moglo biti problem. Stoga mislim da bismo morali biti malo fleksibilniji. U slučaju da nam se dogodi da nemamo sve potrebne informacije. Isto tako moglo bi se dogoditi da ćemo morati e, uvesti neke nove zadatke za ESMU kako bismo osigurali da e, u trenutku kad su informacije potrebne da postoji primjerena suradnja između e, nadležnih tijela i od strane nadležnih tijela. Zatim što se tiče e, transparentnosti e, naknada, moramo paziti da e, ne postoji međusobno subvencioniranje i da ulagači isto tako moraju znati, koji indeksi uključuju i određene naknade. Sve to zapravo dio transparentnosti kojima želimo pomoći ulagačima. I što se tiče transparentnosti unošenja podataka i metodologije, ESMA će morati e, pogledati odgovarajuće e, intervale i vidjeti kada se to može objaviti. Tako da ovo je mali kratak pregled mojeg izvještaja. Sada ću dati riječ e, izvjestiteljima u sjeni. Prvi ima riječ Kay Mitchell. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, hvala vam na ovom e, uvodu i sažetku. Slažem se s vama. Ovo se e, doista kreće brzinom svjetlosti. Mi smo isto tako dosta iznenađeni jutros ali mislim da bismo mogli postići opći sporazum o velikom broju točaka koje ste spomenuli. Eh, imao sam priliku razgovarati o ovome sa kolegama iz kluba zastupnika Pučana i nekoliko stvari koje sam htio naglasiti, a o kojima smo razgovarali do sada, su dakle pitanje područja primjena. Hvala vam na eh, detaljnim prijedlozima o eh, području primjene. Pozdravljam vaše napore da razdijelimo pojedine kategorije indeksa i nadam se da ćete me uvjeriti u to ali budući da se indeksi mijenjaju kroz vrijeme, mogli bismo imati poteškoća u tom području. No to svakako je nešto što nam pruža mogućnost e, da, e, za raspravu i analizu. Što se tiče najznačajnijih e, indeksa, predlažem da uzmemo prag od 100 milijardi i to na temelju učinka na potrošače i potencijala E, da se naruši integritet e, tržišta, a ne volumen tržišta. To bi također moglo biti podležno e, regulatornim standardima ESME, što tvrdi amandman 47. I to nije samo odredba za komisiju da ima ovlasti donijeti provedbene akte koji definiraju ključna i kritična, ključne i kritične indekse. Na taj način bismo ostavili više prostora regulatornim tijelima, ovisno o tome hoće li neki indeksi postati problematični od drugih. Na našem eh, početnom sastanku sam rekao da E, smatram da se uredba ne bi trebala primjenjivati na državne statističke urede u zemljama članicama i nadam se da ćete se oko e, toga složiti budući da su ti uredi pod nadležnošću i pod nadzorom e, Eurostata. I zapravo oni garantiraju za metodologiju i transparentnost i zato mislim da ne bi trebali biti u ovoj uredbi. Što se tiče kodeksa i članka 9 čuo sam jako puno o izazovima za kodeks ponašanja za ove koje doprinose i mislim da bismo trebali pratiti formulaciju e, članka devet da će kodeks ponašanja dakle, biti potpisan od strane administratora i onih koji doprinose i da će ga primjenjivati sve strane. Administrator će morati dokazati da je kodeks ponašanja da je postoji Mislim da bismo na taj način mogli riješiti neke od bojazni kako ne bismo uh, zarobili ljude s odredbama koje jednostavno nisu izvedive. Možda bismo mogli malo porazgovarati još o toj formalu, formulaciji. Što se tiče upravitelja imovinom, znam da postoji bojazan o da prema trenutačnoj uredbi se može protumačiti da to budu administratori indeksa, no mislim da to nije slučaj. U svakom slučaju oni su pokriveni drugom uredbom, amandman 25 izvjestiteljice, poboljšava tekst komisije, no brisanje riječi tradable u amandmanu bi dodatno pomoglo u tom problemu. I mislim da bismo to morali uzeti u obzir. U vašim uvodnim primjedbama ste spomenuli i režim za treće zemlje i ja zapravo podržavam e, taj pristup kad govorimo o e, trećim zemljama. No, kad govorimo o... No, mislim da bismo trebali pozvati nadležna tijela da primjenjuju načela organizacije IOSCO. E, ne želimo zatvoriti naša tržišta i stoga predlažem da ojačamo vaš prijedlog time što ćemo uvesti uvjet za administratore trećih zemalja koji žele da se njihovi indeksi koriste u Europske unije, da daju izjavu e, u kojoj potvrđuju usklađenost s načelima organizacije IOSCO. Zato što na taj način bi e, oni koji se pouzdaju te indekse bili dakle pravno zaštićeni. i na taj način bismo dali e, pristup našim tržištima administratorima iz trećih zemalja. Definicija regulatornih podataka ovakva kakva je i da uključuje podatke iz e, mjesta trgovanja. I nadam se da ćemo zajedno s izvjestiteljicom naći rješenje tog problema. Na prvom sastanku nismo razgovarali o zviždačima. E, jako sam puno razgovarao s kolegama i nitko nema ništa protiv e, jačanja odredbi o zviždačima. Benchmark regulation, whether it needs a separate provision or not, bez obzira, dakle, nije bitno hoćemo li imati odvojene odredbe, ali svakako bismo morali e, ih ojačati i zaštititi zvištače. Što se tiče članka 24 i kolegija nadležnih tijela, još uvijek razmišljamo o toj točki, mislim da bismo morali nešto više učiniti po tom pitanju. Mislim da ste učinili e, odličan posao u vrlo kratkom razdoblju i nadam se da ćemo uspjeti ispoštovati ovaj raspored koji ste vi zamislili i da ćemo uspjeti unaprijediti tu uredbu i na kraju imati dobru uredbu o indeksima. Hvala. U ime socijaldemokrata Emily Turnan, njegov sljedeći govornik. Hvala vam, hvala ti Sharon na tvom radu, na tvom izvješću koje ja pozdravljam. Također nam se sviđa izvješće komisija, vidim da si ga ti poboljšala na nekoliko načina, da si pokušala naći rješenja. Neke stvari duše moram još malo pobliže raspraviti. Sve u svemu nas zanima da zaustavimo samo regulaciju na ovom polju uspostavljanja indeksa kada vidimo ove slučajeve od prošle godine i trenutna istraživanja na drugim područjima, na primjer na području e, trgovine robom, trgovine zlatom, vidimo da nam je potrebno što širu primjenu, pa i vrlo praktični propisi. Ti si imala tu neke razloge za zabrinutost, Sharon, ali kao što sam rekla na prvom sastanku, pokušat ćemo uvesti što širi mogući opsek opseg primjene i da moramo biti pažljivi zbog onog što ćemo ispustiti, jer ovo je polje koje se vrlo brzo razvija i ovi slučajevi pokazuju da moramo uključiti što više moguće instrumenta i tržišta koliko možemo. Što se tiče veličine područja koje reguliramo, to sigurno možemo raspraviti kao što si i ti spomenula putem određene granice. Što se tiče obaveznog doprinosa, kritičnim indeksima, to je članak 14 i amandman 63 povezan s tim da bi e, kompetentne službe trebali imati mogućnost e, zatražiti isto tako da administratori i dalje prikupljaju i objavljuju indekse. I također tvoja ideja koja se tiče veće fleksibilnosti obaveznog e, doprinosa, dakle ovaj okidač od 20% i tako dalje, mislim da se i što se toga tiče možemo složiti. Što se tiče mehanizma za notifikaciju, to je članak 25, samo malo, ispričavam se, i amandman prvi. Također se slažem sa izvjestiteljnicom koja je zabinuta i kaže da bi to moglo biti dosta složeno, da bi moglo opterećivati dodatno taj sustav i da bismo možda mogli nastaviti onako kako si ti zamislila. Što se tiče rješenja veznog izviždače, ti se to također uključila, to je amandman 59, to je članak 11 i e, zaista se slažemo s tim. A da kažem nešto što se tiče odgovornosti administratora i ulagača. Ti si stavila veliki naglasak na odgovornost i zadaća administratora i mi se s tim slažemo, no s druge strane Mislim da bismo trebali staviti dosta velike odgovornosti na kontributore, na ulagače i možda čak i veće odgovornosti od onog što imamo sada na e, stolu kao prijedlog. Jedan od primjera koje vam mogu dati je kad smo e, razgovarali u Danskoj o stopi e, međubankovnog trgovina, Kibor, oni su tada rekli da 2011. godine od te godine da se više ne vidi što se događa, da ništa nije transparentno, da se ne može mjeriti kakvoća doprinosa koji pristižu i da stoga više ne želimo preuzeti odgovornost. To, to nam je tada rečeno. I naravno da mi moramo imati mogućnost tražiti određene zadaće za doprinositelje i da oni kao administratori moraju isto tako moći nositi odgovornost a mnogo ovih manipulacija koje se trenutno događalo je bilo upravo na razini doprinositelja i administratoru je kad kad teško da vidi što se tu događa. Dakle, moramo napraviti dobru ravnotežu, ne znam jesu li nam potrebni amandmani, no to je nešto o čemu bismo trebali razmisliti. Zatim, što se tiče kolegija nadležnih službi, tu nas malo zabrinjava amandman 104 sve do amandmana 108 gdje u amandmanu 104 se čini da Sharon ti od kolegija radiš tijelo za razmjer informacija, a to je mnogo slabije, to jest slabije nego u prijedlogu komisije gdje su oni imali također i ovlasti za donošenje odluka i to je sigurno i definitivno slabije od onog izvornog prijedloga komisije. Dakle, još jednom ponavljam ono što sam rekla na prvom sastanku, mi tražimo jaču ulogu za taj kolegij ako govorimo o indeksima za cijelu Europsku uniju, tu dakle želimo imati europski pristup pa i jaču ulogu ESME. Što se tiče sankcija, tu trenutno razmatram koja bi bila dovoljna razina, prije svega uzavši u obzir uredbu o zlouporabu tržišta i e, direktivu o kapitalnim zahtjevima. Znam da su to različite stvari, pa su nam potrebne možda i različite sankcije. Dakle, tu se prije svega tiče vlada i zlouporabe tržišta, direktne zlouporabe tržišta i tu bismo se dakle mogli zalagati različite sankcije. Ali bi me isto tako zanimalo što komisija misli, koja bi razina bila prikladna. Njihova razina je trenutno niža od one razine koju koristimo za slučajeve zlouporabe tržišta. Dakle, koja je logika koju su primjenjivali? još malo to pobliže pogledati. Što se tiče kodeksa ponašanja, to je povezano i sa problemom e, tečih zemalja, a to je, mislim, doista nešto teško ako to želimo riješiti, jer želimo nešto uspostaviti, ali želimo da to što uspostavimo isto tako i dobro funkcionira. Nešto što mogu reći je da želimo da kodeks ponašanja bude pravno obvezujući što je više moguće i e, trenutno moram malo provjeriti i vidjeti kako bi bio prijedlog da to riješimo jer vidim da postoje neka dosta osjetljiva pitanja. No, sve o svemu, e, dobar rad, hvala ti na tome i veselimo se danjem radu. Hvala Emily. Sada u ime zelenih, Filip Lamberts. Ja se slažem s mnogim što je što je dakle, su rekli svi troje prethodnih govornika. I e, slažem se i s vama da ćemo se najvjerojatnije složiti. No želim se samo dotočiti na nekoliko stvari. Postoje neka područja gdje još ne želimo, gdje još ne znamo što želimo napraviti, to su ove teče zemlje i odredbe koje tu želimo uspostaviti i također ona ideja da se ograniči opseg direktive tako što se usmjeri prije svega na administratore mjerilima. Naravno to je pragmatični pristup, no mi nismo sigurni je li to i najučinkovitiji pristup. Dakle, oko toga smo još malo neodlučni. Zatim, što se tiče definicije i opsega primjene, mi bismo rado htjeli uključiti i izvan burzovne instrumente i to tako da uklonimo treći dio od eh, stavka 15. Što se tiče indeksa za izmjene izvan banaka, tu bismo predložili smanjenje granice za takozvane kritične indekse. Ono što je najbitnije i tu se možda ne slažemo s nekima od vas i isto tako se ne slažemo od onoga što odlučila komisija. Mi smatramo da bi kamatne stope i e, e, mjerila vezano s to trebala biti pod snažnim nadzorom. To su stope koje mogu promijeniti unutarnje tržište i ne vidimo zašto ESMA ne bi bila zadužena za njih. Također smatramo da bi trebalo pojačati ulogu ESME u kolegiju što se tiče kritičnih mjerila to indeksa. Mora se reći da ako smo ozbiljni što se tiče unutarnjeg tržišta, onda ti indeksi naravno nemaju nikakve veze sa nacionalnim tržištima, već imaju veliku vezu sa europskim tržištima, globalnom, sa globalnim tržištima i stoga bi prva opcija trebala biti agencija ESMA. Za sve što nije pod nadzorom SP mi, mi smo smatrali da bi u klauzuli o reviziji trebali naznačiti da je to smjer kojim želimo ići u sljedećoj fazi. Ne znam hoćemo li moći naći većinu za to da ojačamo ulogu Europske unije. Znamo zašto se komisija suzdržala da to učini. No, opet s druge strane možemo vidjeti kako cijelo unutarnje tržište pa i globalna tržišta su pod utjecajem lošeg postavljanja indeksa i lošeg nadzora i to bismo trebali zaustaviti. I još jednom e, ne mogu prihvatiti da neka nacionalna tržišta da postoje nacionalni indeksi koji su, koji su bolje regulirani na lokalnoj razini. Hvala. U ime kluba zastupnika ECR-a, gospodin Epping. Hvala, ja govorim u ime Sajdi Mala. Ja pozdravljam vaše izvješće i smatram da je to velik, eh, veliko poboljšanje onoga što je komisija predložila u izvanom obliku. Što se tiče opsega primjere, drago mi je što je izvjestiteljica smatrala da treba ograničiti eh, primjenu i ograničiti ju samo na ono što je od najvažnijeg utjecaja. Iako se ne slažem sa svim kriterijama koje ste uveli, prije svega dosta proizvoljne brojke, ali čini se da se slažemo u načelu. Ne smemo zaboraviti zašto bi nam trebao taj prijedlog, to je toga što imamo dosta slabosti u sustavu i nekih zabrinjavajućih slučajeva. Stoga bismo trebali postići što veću harmonizaciju, a to bismo trebali napraviti tako da se kasnije mogu priključiti i drugi indeksi u opseg primjene. Također trebamo biti pažljivi e, za, na rizik e, što se tiče potrošača i institucija i tu bismo trebali raditi pravu razliku. Drago mi je što izvjestiteljica se zalagala za fleksibilan sustav i čini se da bi bilo kakva druga jurisdikcija mogla mm, također početi primjenjivati standardi i ne bismo se trebali izolirati po tom pitanju. Mislim da se krećemo u pravom smjeru ako se usredotočujemo na indekse koji su bili problematični i da u tom slučaju možemo ubrzo riješiti ovaj problem. Hvala. Hvala. Žele još neki članovi uzeti riječ? Da, imam ovdje spisak. Werner je prvi, zatim Ola. Werner, izvoli. Ispričavam se. Jedan izvjestitelj u Sjeni koji nije bio na popisu, njega smo ispustili. Dakle, žao mi je, vraćamo se na izvjestiteljicu u Sjeni u ime kluba zastupnika GUE. Ispričavam se. Hvala vam, govorit ću na portugalskom. Hvala vam. Već je dosta toga rečeno o ovom prijedlogu, no kao Filip i neki drugi kolege mi smatramo da ovdje postoji veliki manevarski prostor i da ćemo se moći složiti. Zapravo nemamo većih e, temeljnih problema sa ovim prijedlogom koji nam je podastala Sharon, dakle više manje se slažemo. No, Čak postoje neka područja gdje se u potpunosti slažemo sa ovakvim prijedlogom. Tu se prije svega radi o ovlastima administratora na podjeli indeksa. A postoje i još neka druga područja gdje se slažemo, na primjer što se tiče područja primjene ovog prijedloga, mi to gledamo na isti način, mi smo već izrazili našu zabrinutost, a i drugi kolege također. Dakle, stvarno moramo pripaziti što bismo trebali uključiti, a što bismo trebali isključiti. I tu zapravo imamo dosta jasan prijedlog. Te prije svega moramo pripaziti na ono što ne želimo uključiti u uredbu. Također se slažemo sa načelom razmjernosti te se također slađemo s onim što je rečeno o agenciji ESMA. Sigurno treba jačati nadležnosti ESME na ovom području i zatim trebamo pogledati kako zapravo to možemo ostvariti. Kao izvjestiteljica u Sjeni u odboru ITRE imam doduše i nekih poteškoća Postoji nekoliko specifičnih točaka koje mi se ne sviđaju, a zatim isto tako imam poteškoća i u određenom smislu i sa cijelim izvješćem. Kao prvo što se tiče roba. Dakle, to su ove specifične točke. Tu zapravo nipošto ne želimo uključiti nešto što zatim uopće nećemo moći kontrolirati kasnije. Dakle, postoje međunarodni standardi, organizacije IOSCO, prije svega što se tiče sirovina. I ono što možemo sada ustvrditi jest da treba revidirati trenutne norme to bi se trebalo dogoditi sljedeće godine, dakle 2014. godine. I još ne znam zapravo kako možemo sve to uskladiti, dakle našu uredbu i zatim e, i reviziju standarda organizacije Josko. To bi stvarno trebalo dovesti do novih sinergija i to bi nam trebao biti zadatak. Što se tiče cjelokupnog prijedloga, ja se slažem s onime što sam čula. Prije svega mi se čini zanimljivo imati ovakvo prijelazno razdoblje od 30 mjeseci. To mislim da je izuzetno zanimljivo i da je kao rješenje zaista zanimljivo. Što se tiče roba, dakle commodities tu moramo još malo produbiti stvari. Ja sam se već i prije bavila s tim, te ću tako i nastaviti i sa drugim kolegama iz odbora ITRE. Po mom mišljenju još nismo riješili tri problema koje ne bismo smjeli zaboraviti kada razgovaramo o ovoj temi. Prije svega postoji jedna opasnost. Postoji opasnost da se smanje doprinosi sa ovim novim zahtjevima koje ćemo imati na indekse. A taj problem možemo riješiti po mom mišljenju samo na e, taj način da se administratorima daju odgovarajuće nadležnosti. To je dakle prvi problem, a zatim još jedan e, drugi problem. To je dakle to da se indeksi mogu promijeniti, da, da ih se mogu sniziti, ali mi s druge strane želimo imati i kontinuitet e, mjerila. Oni su temelji za ugovore koji će vrijediti niz godina i tu vidimo stvarno jedan temeljni problem. I zatim još jedan treći problem koji je možda malo općenitiji po svojoj prirodi, a tiče se prijedloga komisije. Tu se radi o promjenama u metodi. Takve promjene treba strogo nadzirati. To jest, ne bi smjelo nipošto doći do toga da se te promjene mogu zloupotrebljavati kada se primjenjuje metodologija. To su ta tri problema specifične prirode koje sam htjela spomenuti, a kao što sam već rekla mogu se priključiti i onome što su rekli prethodni govornici. I još jedna zadnja napomena što se tiče sankcija. To je članak 31 stavak 2. Tu se navodi da se može izreći zabrana ograničena po svom trajanju prema individualnim osobama koje su prekršili ove propise. Ne znam zbog čega se ovdje to odnosi samo na administrativne službe i ovlasti. Mislim da se to ne tiče samo administrativnih, dakle upravnih ovlasti, to bi se trebalo ticati svih ovlasti i to je samo još jedna zadna kritična točka koju sam htjela spomenuti. Hvala. Hvala vam. Sada prelazimo na općenite govornike. Ispričavam se na ovom, ovoj zbunjujućoj situaciji. Vene Lange, ti si prvi govornik. Hvala gospođo eh, predsjedavateljice. Ja se želim pridružiti onome što je rekao kolega Mitchell. On je naveo glavne kritične točke. No želim isto tako nadodati da je cilj ovog prijedloga nešto što možemo eh, podržati stvarno sa širokom konsenzusom, ali trebamo isto tako imati na umu kakvo zakonodavstvo već imamo na tom području. Imamo uh, uredbu o vezi MIFID-a koja je već u završnoj fazi. Uh, kolega uh, Verber će sigurno moći potvrditi da um, je isto tako i ova trenutno važeća odredba izuzetno bitna. I isto tako ne bismo smjeli uvijek primjenjivati iste, isti način postupanja. Vi ste naša portugalska kolegica izvjestiteljica u odboru za ITRE i e, da se treba drugačije odnositi prema e, različitim instrumentima, dakle prema robi i prema drugim vrstama instrumenta, to treba sve uzeti u obzir. Imamo tu jedan prijedlog u aneksu 3, ali mislim da to nije primjer Nije primjerno da se na to osvrnemo samo u aneksu 3. To je i pitanje e, predsjednice koja je naša izvjestiteljica i koja bi trebala osigurati da prijedloge koje će podastati odbor ITRE u svojim područjima nadležnosti neće onda zatim kasnije se utjecati, utjecati na, druga, na druga područja. Na primjer, potrošači energije plaćaju cijene prema tržištu koji, na kojem vlada vrlo mala transparentnost. I tu imamo fizične indekse za cijena e, koje su prikupljale osobe i koji zatim mogu tražiti nadoknadu za, za njihov rad. Dakle, podaci kojima ti te službe rukovode, oni ne smiju jednostavno moći objavljivati te podatke. U tom slučaju na tržištima sirovina ne možemo biti sigurni da te cijene održavaju stvarnu situaciju na globalnoj sceni. Meni se ne čini dobro da imamo na europskom tržištu mogućnosti e, na primjer e, toga da damo podatke za azijska ili za druga tržišta kao što to možda čine Rusija ili e, zemlje OPEKA. Glavni kriterij ovdje je transparentnost i ona je nedostajala. Jučer e, smo vidjeli da će novčana kazna od 1,7 milijardi eura biti nametnuta financijskim institucijama. Treba nam, treba nam transparentnost, za to nam treba nadzor, prije svega što se tiče kritičnih indeksa. No treba isto tako razlikovati hoće li se na te indekse zatim vezati određene proizvode Zatim, na primjer, ulagački fondovi ili izvedenice, jesu li oni povezani s tim indeksima? To je druga stvar nego kada imamo konkretne proizvode, na primjer naftu. I mislim da tu moramo naći odgovarajući prijedlog. A moj prijedlog je bio da prije svega što se tiče organizacijske podjele ovog prijedloga uredbe, provjerimo koje točke doista pripadaju izravno u naše zakonodavstvo i da se zatim to zakonodavstvo ne može pod jednim pojednostavljenim postupkom samo tako promijeniti. Ja ću imati prijedloga prije svega što se tiče dakle sirovina, energetike i takvih područja. Hvala. Ole Schmidt. Hvala gospođo predsjedavateljice. Hvala Sharon na izvrsnom izvješću kao i uvijek. Ja govorim u ime male zemlje sa malom valutom i mi imamo određene probleme i vi ste dakako svjesni toga, te se neki amandmani odnose na to. No mislim da je od iznimne važnosti to naglasiti. Nisam čuo da je moj danski kolega to spomenuo, pa ću to onda ja napraviti za Kibor i za Norvešku, za Nibor jer imamo naravno određene poteškoće. I znate da ja izrazito volim Europu u svim smislima i mi doduše nismo u eurozoni, a htjeli bismo biti, a sterling je jaka valuta, a danska kruna, funta je jaka valuta, danska kruna nije i stoga bi nam trebala određena razmjernost i fleksibilnost. No vidim da vaši amandmani se osvrćuju na to, ali ja bih htjela to ovom prilikom još nam naglasiti pred svima vama. Ne znam detalje, ali što se tiče Stibora u Štokomu, tamo, na primjer, nije bilo nikakvih problema i e, to je radilo dobro. Što god, Werner, što god. No, ja bih htio naglasiti ono što rekao Guy Mitchell o zviždačima. Mislim da je to od važnosti. I e, vidio sam, primijetio sam da ste mm, isto tako odobravali. A što se tiče transparentnosti, bilo bi je malo smiješno slušati vas. Transparentnost je vrlo moderna stvar, svi govore o transparentnosti. Kada sam ja 99. pristupio kao zastupnik ovom domu, u to vrijeme je zbor šutio. Transparentnost e, uvijek može donijeti i određene poteškoće. I zapravo prezirem one osobe koje, su rek, koje kažu, jesam vam rekao, no rekao bih na, svim područjima, prije svega na području financijskog sektora je transparentnost od vitalnog značaja. I dobro, neko kaže da se to može zloporijebiti, ali to se događa rijetko. Kad kad bismo trebali kako biti oprezni, no općenito govoreći je transparentnost vrlo dobra stvar. Hvala vam predsjednice. Znam da ste kontaktirali i e, osobe iz Osla, Kopenhagena i Stokoma. Werner, htio se odgovoriti. Da, htio sam se osvrnuti na primjedbu mog uvaženog e, kolege zastupnika Ole Šmita i reći samo da prije financijske krize, to jest na samom početku financijske krize, gospodin krivi, liberalni povjerenik, nije htio niti regulaciju na tržištu, niti snažnije propise. Mi smo to pod vodstvom e, zastupnice Prevon Šperes e, više puta zatražili, a on je umjesto da se sastane s nama otišao na utrku konjima. Samo vas želim posjetiti na to. Ole, dragi kolega, u tom slučaju vam želim reći da imamo različite tradicije u Irskoj i u Švedskoj. Mi smo uveli transparentnost 1766. godine. Hvala vam. Mogu li samo nešto reći budući da je Irska spomenuta? Nekoliko stotina godina prije toga je bio velik kaos u mojoj zemlji. U redu, pozdravljam dakako amandmane i e, rekla bih e, što više to bolje, jer kao što je i je Mitchell ja sam vrlo brzo radila na ovom pitanju i dosta sam teška osoba kada me treba ponaći, jer obično predsjedam određenim sastancima pa ne mogu biti uvijek prisutna. I stoga želim imati inkluzivan pristup što se tiče amandmana. Želim reći da uobičajeno već postavljam određene stvari kako bih onda dobila, dobila odgovore, kako bih potaknula osobe da razmišljaju o tome, da razmišljaju kako tu treba postupiti. I e, kad kad mi kažu da je bilo preteško, da to nismo mogli mm, poduzeti. Tako da sam neke stvari već unaprijed spomenula poput ove granice od 100 milijardi eura. I slažem se isto tako da bismo možda trebali pogledati sve kategorije, da bismo ih trebali povjeriti kroz vrijeme. No, Istodobno pokušala sam se udaljiti od toga da kažem da ćemo uvesti kritične indekse, a da ćemo zatim imati neki delegirani akt e, i da ćemo prepustiti drugima da obave ostatak. Mislim da je to bilo preslabo za ono što naš odbor želi reći. Mi želimo važniji e, okvir od toga. Da, to se možda može napraviti drugim slučajevima, ali ja mislim da s time ne bismo bili zadovoljni. Stoga, ako uvedemo ovu ideju postupnog, postupne promjene i ako budemo sigurni da možemo promijeniti neke kategorije, neke brojke, neke aspekte kako bismo možda onda to uveli, možda na taj način možemo izraditi nešto što je smislenije, a isto tako to tu ulazimo u srž one teme kibora ja sam e, uvela tu da bismo možda mogli imati smjernice oko toga kako ESMA može imati ovlasti u svemu. No, to nisam napravila kada smo govorili o kritičnim indeksima. A Kibo nekako naznačuje da bismo možda i trebali pogledati je li nam razmjernost potrebna i kad govorimo o njima. Možda bi bilo teško vidjeti trebamo li to uključiti ili ne ako imamo čvrstu granicu, stoga bismo možda trebali aktivnije promisliti u vezi s tim. Što se tiče e, središnjih statističkih ureda, to je druga stvar. Ja sam smatrala da ne želim uvesti tvrde odredbe na prvoj razini, pa čak niti za središnje banke, iz toga sam ih isključila. No, želim da ESMA može doći i zatim prikazati i ukazati e, da središnje statističke uredi imaju svoje vlastita, vlastite načine postupanja i stoga ih nisam mislila uključiti. Ja želim imati neke pokazatelje kojim bismo rekli koji su to propisi koji su isto istoznačni. Manje sam zabrinuta što se tiče središnjih statističkih ureda, jer Većina njihovih podataka je javna, oni su u vladinim, eh, vladinom nadzoru i tako dalje, no naravno kad kad takva situacija nije, kada govorimo o središnjim bankama, ne vlada toka transparentnost. Možda bismo trebali na sličan način ovdje postupiti kako bismo stvarili veću transparentnost i trebali bismo točno vidjeti dobro koji su to vladini propisi koji omogućavaju da se nešto donese kao odluka i to bi onda moglo biti slično za druge, neka vrsta konsenzusa ili lakšeg sustava jer na primjer na tom području već vlada dobro upravljanje ili je pak e, cijela stvar automatska. Što se tiče kodeksa ponašanja, to je dosta teško i ja ciljam na slično kao i nekolicina vas koji kaže da bi trebalo biti jako, ali praktično treba uzeti u obzir raznu vrstu indeksa koje imamo. Imamo neke indekse gdje imamo e, malo subjekta koji pridonose utvrđivanju referentnih vrijednosti. Ali mislim da je isto tako važno da znamo više onome što se događa nego kada imamo tisuću takvih subjekata. I gdje su to samo informacije koje se prikupljaju. Teško je manipulirati sa e, takvim podacima ako imamo puno subjekata koji doprinose. No oni moraju to raditi svojevoljno i ne ne bismo trebali imati dokumente gdje tražimo potpis, jer onda bi oni odjedanput mogli reći da ih to ne zanima i mogli bi se udaljiti od nas. Dakle, moramo biti pažljivi da to učinimo na ispravan način. Zapravo, mislim da ja pokušavam staviti veće ovlasti na administratore i oni bi trebali znati koji su njihovi subjekti. U tom smislu da su oni ispravni, da su pošteni, da to nisu neke osobe sa ceste koje odjednom žele sudjelovati u uređivanju e, cijena nafte. To je možda ekstreman primjer. Ali oni administratori mjerilima, indeksima moraju znati koji su subjekti i moraju to učiniti na razmjeran način. Mislim da treba isto tako pomisliti o tome da, dakle, u redu jednom dobivamo podatke, ali kakva se zatim metodologija primjenjuje. Dakle, imamo podatke o transakcijama i ne bismo trebali preopteretiti onaj dio sustava koji je već automatski, ako imamo dobar nadzor nad metodologijom. Stoga mislim da na tom području treba još dodatno poraditi. Što se tiče roba, to je dosta teško i mislim da će nam tu ponovno trebati ovo postupno uvođenje i mislim da ne bismo trebali imati jedan e, zbrajajući indeks, osnovni indeks, ali trebali smo se osvrnuti na ono što nas zabrinjava. To je jedan, jedno područje gdje možemo primjenjivati e, ovo postupno uvođenje, tako da bi zatim e, i OSKO i drugi mogli se uskladiti što se tiče sirovina, to je roba. Mislim da su trenutno naši prijedlozi širi od onoga što predlaže organizacija JOSKO i ono što se tiče aneksa 3 je također šire. Dakle, to nije uvijek isto, ali nadam se da će oni koji rade na tome doći k nama sa više ideja. Zato što zbog ove brzine kojom sam ovo izradila, moram reći da je to ovako ispalo. Isto tako se pitam trebali, bismo možda podijeliti ili podatke više kategorije. U članku 11 i u jednom aneksu su određene stvari koje se tiču zviždača a vjerojatno isto i u kodeksu ponašanja. Ja nemam nikakav problem da ojačamo te odredbe, stoga se slažem s onim kolegama koji to žele učiniti. Kolegi, mislim da je to složeno pitanje. Pokušala sam to pitanje pojednostaviti. Opet, zato što se bojim da će se možda odvijati veći broj stvari nego što je to potrebno i mnogo je toga što se ponavlja non stop i to može biti problem. Slažem se sa većinom točaka koje su kolege spomenuli. Što se tiče uloge ESME i pitanja može li se dati ESMI jača uloga, ja sam razmišljala o tome, moramo biti vrlo oprezni ESMA je dosta mala agencija i vrlo lako ih možemo preopteretiti. Znate, u, u jednom kraljevstvu nacionalno tijelo za e, kodeks ponašanja je veće, i, e, a čak se i oni boje količine stvari koje će morati regulirati ako sve ovo usvojimo. A, dakle, vidimo da se čak i veći regulatori toga plaši i stoga moramo biti oprezni nemam nikakav problem i s time da ESMA odlučuje što se tiče smjernica, što se tiče regulacije tehničkih standarda, što se tiče nadležnih službi gdje će biti samo osoblje i način na koji će ono raditi. Možda postoje posebni slučaj gdje ćemo imati važne kritične indekse koje su prekogranične naravi kada govorimo o tome gdje se prikupljaju podaci. No, opet mislim da i ovdje možemo vidjeti da je to dosta velika zadaća za ESMU. To je slično kao i SSM, gdje Europska središnja banka ima sveukupnu odgovornost, ali gdje su za neke stvari nadležne države članice. Mislim da je i ta mogućnost i dalje tu da ESMA intervenira. Imam i tu jedan propis da ako nadležna služba e, ne uspije da bi onda možda ESMA mogla učiniti bolje nešto ako je se da e, ta nadležnost. I bilo, zanimalo bi me što, što će kolege tu predložiti. I kada stignemo do kompromisa mogli bismo razraditi na koji način bi se to moglo dogoditi. No, to je toliko veliko područje. Ako sve to prenesemo na ESMU, mislim da ćemo se tu stvarno uputiti u poteškoće. A postoje mnoga druga područja i sa zanimanjem ću pratiti što će izaći iz ovoga. Prije svega što se tiče roba, tu imamo probleme gdje cijene odjednom postanu mjerila i pitanje kako ćemo prema tome postupiti i e, svi oni koji su radili već na tome, njima sam veoma zahvalna. Liza, mislim da si spomenula isto tako opadajuće doprinose. E, to je opasno, mislim, ako se sve to učini pravno obvezujuće, oni bi mogli nestati, kao što su i nestali za Euribor. I to znači zatim da nećemo imati kontinuitet koji nam je potreban. Također sam se zapitala možemo li učiniti nešto više što se tiče definicije toga tko će biti pod nadzorom, koje su to tijela i e, trebali bismo možda imati neku drugu kategoriju za to. To zvuči dosta složeno, ali oni kolege koje dolaze iz odbora za industriju bi mi možda mogli pomoći sa nekoliko amandmana. Werner je spomenuo pitanje prodaje podataka i ja sam pokrila to pitanje. Mislim, ne možemo samo tako odbaciti komercijalne, komercijalne interese. Znate da sam ja, da je moja profesija odvjetnik za patente i stoga sam vrlo zabrinuta za intelektualno vlasništvo, da tako kažem, i Mislim da se kad kad e, to područje uključi i u neke stvari gdje to nije potrebno. I stoga ću to pobliže pogledati jer ovdje stvarno imamo prave zabrinutosti. Nisam zapitala komisiju da daje svoj, svoj doprinos zato što smo malo e, knap sa vremenom, ali ako oni to žele mogu to učiniti. Ukratko, sve ideje koje dolaze iz komisija koje se tiču toga kako možemo riješiti bilo koje od ovih problema koje sam spomenula ili ja ili kolega, mi ćemo dakako vas saslušati sa zanimanjem. Kao što sam rekla što više informacija imamo to bolje, a vjerojatno ću morati u nedjelju sjesti i proći kroz sve to i način na koji ja mogu oblikovati amandmane, moje amandmane koji se toga tiču. Stoga ako bilo tko ima koju informaciju, neka mi se obrati vrlo brzo, a nakon toga neću više imati za to vremena. Rok za podnošenje amandmana je 5 sati 16.12. Tada ćemo ih raspraviti, to jest 21. ćemo ih raspraviti. Još uvijek želimo glasovati 30. To znači da ako vijeće želi baciti pogled na ono što smo pogledali i reći ha, ovo nije loše, onda možemo e, isto tako to vrlo brzo zaključiti, a ako ne, glasovat ćemo na plenarnoj sjednici i naravno da je to zatim spremno za sljedeći saziv parlamenta koji će nastaviti s tim. No pozivam predsjedništvo budući da se možda približavamo konsenzusu i zajedničkom stavlištu da pogleda naše ideje i da države članice također počnu promišljati o tome. Stoga vam hvala na tome. Sada prelazimo na točku dnevnog reda broj 8. To je zajednički sustav poreza na dodatnu vrijednost i nacet izvješća Ivo Stejčeka. Ivo možda da pričekaš nekoliko minuta

Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind. Kako je lijepo što ljudi tiho napuštaju dvoranu. Oh, Ivo, uh, as soon as you, you're ready and you feel... Ivo, kad god si spreman, izvoli. Ah, takže tedy dobré dopoledne. Dámy a pánové, paní předsedkyně, no, řekl bych... Takhle, dámy a gospodo, predsjednice. Volio bih nešto reći. Důvodu, že e, půjde pravděpodobně. Dakle, čini mi se da je zapravo dobar znak broj ljudi u dvorani, jer ovdje govorimo o pitanjima koja zapravo neće biti kontroverzna i koja će načelno dobiti podršku E, zastupnika iz različitih klubova zastupnika. Dakle, PDV u poreznoj povijesti je zapravo razmjerno nov porez. Radi se o porezu kojega ministri financija vrlo vole. No, nisu svi toliko privrženi PDV-u same porezne uprave imaju razloge za i protiv. Mogu biti za PDV jer vide da im PDV zapravo omogućava jedan određeni oblik prihoda, ali isto tako omogućava i neke oblike prijevara. Negativna stvar je što je PDV zapravo vrlo složen i zapravo ga je lako izbjegavati, uzivši u obzir složenost PDV sustava. Zapravo od Europske komisije smo dobili vrlo kvalitetne materijale o ovom pitanju. Vrlo su jasni, razumljivi i tekst koji smo dobili od komisije sam po sebi zapravo ne stvara nikakve kontroverze. Također bih trebao reći da se kreće u pravom smjeru, i mislim da je ovaj prijedlog vrlo praktičan. E, radi se o jednom od prijedloga koji bi nam znatno mogao pomoći u pitanjima prekograničnih transakcija. Kad kada može biti malo kompliciramo kada govorimo o poreznim prijevama i o naplati poreza na dodanu vrijednost na prekograničnoj osnovi. Dakle, tu se radi o standardizaciji sustava prijava i postoje nekoliko osnovnih načela koja bi možda bilo potrebno e, naglasiti jer bi cijeli proces trebalo pojednostaviti. Kao što sam rekao, to se može učiniti tim standardiziranom standardiziranim procesom prijave i za europski gospodarski prostor to bi zapravo bio temeljni korak. S jedne strane sve bi bilo lakše za pružatelje usluga koji žele primjerice raditi u nekoj drugoj zemlji, ali isto tako pomoglo bi i nacionalnim poreznim upravama da lakše prikupljaju PDV. Ovdje zapravo govorimo o pristupu koji će olakšati život poslovne zajednice, jer ako ste ikada imali sami iskustva s prekograničnim transakcijama znate da to katkada može biti malo teško. Dakle, ispoštivati sva pravila porezna koja postoje s druge strane granice. E, još dobre vijesti za financijska ministarstva su da e, čini se da Europska komisija misli da ukoliko se primijeni ovaj standardizirani pristup pdv da bi to zapravo moglo dovesti do uštede od 15 milijardi, dakle 15 milijardi dodatnih poreznih prihoda, osobito u smislu uštede uštede e, pri naplati poreza. To je znatna suma. Što se tiče sadržaja, ovdje smo razmatrali e, minimalan broj obveza pet stupaca koje će biti potrebno ispuniti. I sve bi zapravo bilo uvelike olakšalo poslu, situaciju e, poslovima koji imaju svoje vlastite porezne obveze kojih se moraju pridržavati. Dakle, minimalna količina informacija koja bi bila obvezna. Također, radi se o prijedlogu gdje komisija uzela u obzir činjenicu da doista postoje različite tradicije, e, različiti običaje u državama članicama, tako da je prijedlog koji je ponuđen prilično fleksibilan. To znači da primjerice možemo zatražiti više informacija ukoliko je to potrebno, ali isto tako može se zatražiti nekakve dodatne informacije e, koje se također prikuplja na jedan standardizirani način. Postoji još par elemenata koje bih na kratko spomenuo. Dakle, U prijedlogu komisije uzima se u obzir činjenica da za male, srednja poduzeća da će se, da će im se moći ostaviti na raspolaganju a, dodatno, vrijeme za poreznu prijevu, odnosno prijevu PDV-a. To bi očito moglo stvoriti neke dodatne troškove malim i srednjim poduzetnicima, tako da tu postoji fleksibilnost. Zaključno, ovaj predlog se čini praktičnim, uključivao bi manje birokracije, velike uštede, dakle niži administrativni troškovi i zapravo ono što je ključno je da se neće moći izbjeći porezne obveze kada se primjerice bavi prekograničnim transakcijama. Dakle, zahvaljujem se na podršci izvjestiteljima u Sijeni, e, od njih ćemo i dalje korisne doprinose dobivati i doista sam zahvala na kvaliteti i jednostavnosti materijala koji nam je komisija podnijela. Hvala. Hvala vam lijepo, Gej. Zahvaljujem. Kolegica je me zamolila da njene komentar prenesen kao izvjestiteljica u Sjeni. Ona smatra da je prijedlog komisije pravodoban, vrlo dobro došao, a i da je izvješće izvjestitelja prihvatljivo, iako referenca na PDV vrtuljak prijevaru, zato bi možda bilo potrebno nekakve dodatna objašnjenja kako će nam to utjecati ova direktiva. Također smatra da je prijedlog vrlo dobro sastavljen i ona ima svega nekoliko komentara. To su sljedeći temeljem ovog prijedloga svaki, svaka standardna PDV prijava trebalo bi uključivati pet kućica, pet podataka koja se traže, a države članice dodatno mogu tražiti osam e, dodatnih informacija koje se bave o prodaji, o odbicima PDV-a e, i tu je na raspolaganju još 13 dodatnih polja. Dakle, PDV prijave time zapravo ne bi bile dosljedne svim državama članicama, nego samo bi bile dosljedne unutar tih pet obveznih kućica. Dakle, trebalo bi još vidjeti koji su točno zahtjevi za, za svaku državu članicu, ali sve skupa bilo mnogo manje opterećujuće nego trenutno. Nadalje, potrebno je smanjiti e, nužni, broj nužnih informacija tijekom daljnjeg rada na komisijnom predlogu, a PDV pravila državama članicama prilično se razlikuje. Zbog toga bi bilo opravdano da države članice mogu zatražiti e, jasne, kratke upute o tome što bi se točno tražilo u svakoj od tih kućica u PDV prijavi. Te bi upute trebale biti objavljene e, barem na engleskom, ali je dano na svim službenim jezicima Europske unije i nadamo se da će ovaj problem biti riješen kada se provede web portal za PDV komisije, no čini mi se da trenutno e, se ne čini da će do toga doći skoro. Prema ovom prijedlogu poduzeće bi imalo pravo podnijeti PDV prijeve elektronički u svim državama članicama i to bi se trebalo raditi u jednom e, jasno definiranom okviru sa elektroničkim potpisom. E, elektroničko čuvanje podataka je zahtjev za mnoga poduzeća, ali zastupnica sada nije sigurna kako bi se mali i srednji poduzetnici s time nosili. Dakle, Mislio je bilo bolje imati jednostavan računalni sustav za to. E, Kolegica Seja se radi o daljnoj plodnoj suradnji sa izvjestiteljem e, koji je do sada doista dobro radio na ovome i ona vjeruje da će se moći oko ovoga bez velikih poteškoća složiti svi. Hvala. Da li se komisija želi javiti za riječ? Da. Zahvaljujem predsjednice. I ja bih zahvalio gospodinu Strejčeku na odličnom izvješću i isto tako na podršci koju nam je pružio. A istaknuo bih i da je ovo vrlo važan prijedlog, da smo izračunali doista koliko bi to uštedilo. 15 milijardi, kao što smo čuli, e, u administrativnim troškovima godišnje i to osobito za male i srednje poduzetnike. Ovaj prijedlog treba i olakšati prekograničnu trgovinu i isto tako doprinijeti smanjenju postojećeg jaza između teoretskog PDV-a i onog realnog naplaćenog PDV-a zbog raznih grešaka i prijevara. Dakle, taj jaz je se danas procjenjuje na 193 milijarde. Dakle, doista znatan iznos novca. To je sve što sam ja reći. Hvala vam na pažnji. Dobro, zahvaljujem. Ivo, želite li vi još uzeti riječ? Samo riječ ili dvije. Radujem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. I nešto što je Gej spomenuo, a što se po mom mišljenju lako može riješiti. Dakle, mislim da njegov komentar ne predstavlja neki veći problem. Hvala. Zahvaljujem. Rok za podnošenje amandmana je također 16.12. u 5 sati, 22. siječnja ćemo raspravljati i 30. veljače također glasati prema trenutnom rasporedu. Sljedeća točka dnevnog reda, malo smo ubrzali, sljedeća točka je gospodarski dijalog sa gospodinom Edwardom Sklunom, tako da ćemo prekinuti zasjedanje do 11.30 i nadam se da ćete vi i ostali biti s nama tada.

Okay, um... Dobro, dakle, tišinu molim. Um, we're, we're also happy to see our, our, former vice president. Drago nam što je naš bivši potpredsjednik ovdje, Edward. Pa ako nam se polako želiš pridružiti, Dakle, veliko nam je zadovoljstvo što je Edward ponovo s nama u našem odboru. Na mjestu gdje je gotovo i prije sjedio kada je bio potpredsjednik. I zahvaljujem se uvelike na poslu koju je tada odrađivao, osobito po pitanju statističkih dosijeja a sada mi drugi neki pružuju pomoć u tome. Dakle, dobro došli na naš odbor i mislim da možemo... Dakle, imamo danas velik broj zastupnika je mogao, morao već otputovati, tako da možemo malo opušteni, biti, možete dati svoju uvodnu izjavu, a nakon toga ćemo imati pitanje i odgovore po pet minuta i vjerojatno ćete onda na kraju imati malo više vremena još nešto reći. Mislim da ćemo iskoristiti vrijeme koje nam je na raspolaganju. Drago mi je još jednom što ste ovdje izvali. Hvala Sharon i meni je veliko zadovoljstvo biti ponovo na odboru ikon kao i prije četiri godine. Očito sada sam negdje gdje bih, bih trebao praksu provesti ono čemu smo pričali u našem odboru. Dakle, tu se radi o dobrom fiskalnom upravljanju, financijskoj stabilnosti, mjerama za osnaženje rasta i pitanje koliko će programi biti naklonjeni štednji ili rastu. Dakle, potrebno je primijeniti ono čemu smo tjednima i tjednima raspravljali paket dvije, mjera, dvije mjere, a sada sam na drugom kraju i moram te stvari provesti. To je vrlo zanimljivo i rado ću s vama podijeliti e, iskustva, osobito što se tiče e, gospodarskog semestra i e, postupka procedure za prekomjerni deficit. Dakle, u mojoj zemlji imamo od svega pomalo. Tijekom proteklih devet mjeseci također smo svojevrsni rekord postigli jer ne znam mnogo ministara financija koji su morali odobriti, prihvatiti dva proračuna u jednoj godini. E, razlog je bio što je onaj proračun koji smo imali u ožujku da nije dobio odobrenje, tako da smo morali vrlo brzo ga usvojiti, ali istodobno ga revidirati i učiniti ga realnim u smislu onima što bi bila realna prognoza za gospodarski rast, isto tako kakve prihode, kakve deficite ćemo imati, to je sve bilo potrebno revidirati. Osobito u situaciji gdje smo bili suočeni s vijestima koje nam se nikako nisu dopale, a to je da je Malta ponovno zapala u prekomjerni deficit, tako da mora da je pokrenuti postupak. Svega nekoliko mjeseci kasnije objavljeno je da je Malta izašla iz toga, to je bilo vrlo neugodno za nas, ali radilo se o tome da, kao što znate, izborne kampanje, politička nesigurnost, osobito u situaciji gdje se suočeni sa slabom prethodnom vladom e, koja je imala većinu od svega jednog mjesta. To je zapravo uzrokovalo pad potrošnje, prihodi su time pali i rashodi su ostali koliki su i bili. Dakle, ono što se predviđalo, 2,5%, se zapravo pretvorilo u 3,3% BDP-a. No, u to doba gospodarstvo se kretalo polagano ja sam to uspoređivao kada sam sa Olirenom razgovarao jednom jedrilicom gdje ima tek dovoljno vjetra za kretanje i vrlo sam bio pažljiv da ne izgubim taj zamah jer to je bilo od velike važnosti. Kada smo se susreli eh, sa Olirenom i suočili se sa mogućnosti toga da neke proračunske mjere, nekakvu štednju nametnemo, mi smo rekli da ćemo to učiniti, da ćemo odlično, učinkovito djelovati i da smo odlični završiti 2013. ispod 3%. To nije bilo vjerodostojno što se komisije tiče. Njihova je prognoza bila da će biti 3,4 ove godine, 3,5 sljedeće godine i tako dalje. No mi smo svoje proračune točno odradili i vjerovali da ćemo ispod 3% završiti godinu. Međutim, obećali smo i učinkovite mjere poduzeti i da ćemo to učiniti na svoj način. Znali smo da mm, umjesto da srežemo socijalne usluge ili neka politički osjetljiva e, pitanja i da ne želimo znamiriti duhove kako bi se stvorio nedostatak pouzdanja, jer u tom slučaju se zaustavi gospodarstvo i znamo da jednom kada BDP počne padati, ništa ga ne može zaustaviti, teško je povratiti ponovno stabilnost, ravnotežu eh, u javnim računima. No, uspjeli smo uvjeriti Oli Renovto i poduzeli smo odlične aktivnosti, 20 milijuna, to je za Maltu velik novac, eh, dakle toliko smo uspjeli smanjiti Dakle, onda gdje je bilo velikih troškova ili preoptimističnih zahtjeva za financiranjem, to smo sve srezali i komisiji smo podnijeli detaljno izvješće. Prvog desetog kada smo trebali predstaviti naš program za partnerstvo, izvješće o aktivnostima, dakle dva izvješća smo imali tog prvog desetog, rekli smo im, opisali detaljno koje smo rezove donijeli i zbog čega vjerujemo da ćemo uspjeti godinu završiti ispod 3%. Komisija je svoju reakciju nam proslijedila o tom izvješću i izjavila da smo doista poduzeli aktivne mjere i da za ovu godinu neće biti nikakvi koraci poduzeti protiv Malte što se tiče stanja. Dakle, za ovu godinu barem smo mirni. U nadolazećoj godini tu se radi već o pitanju nacrta proračuna koji je, kao svim drugim zemljama, predstavljen sredinom desetog mjeseca. I detaljno smo naveli koji, kako će naše strukturne reforme prema tome što je komisija zatražila na čelu paketa dva mjera 0,6% strukturnih reformi dakle da ćemo se ispod 3% spustiti sljedeće godine čak na 2,1% i koji su bili zapravo ciljevi e, vlade nova i zapravo kako će se nova vlada nositi sa posebnim preporukama za države članice. Ponekad se s njima ljudi slože, ponekad ne. U našem slučaju vjerovali smo da su te preporuke dobra procjena jer je to i e MF i rating agencije su nam to dala i ono što su zapravo tražili e, je bilo i ono čime se Malta doista trebala pozabaviti. Kasnije ću, e, odnosno pobrojat ću ih sve. Prva stvar je fiskalno upravljanje. Dakle, neki jedinstveni problemi i potrebe zemlje su bile sljedeće. Prije svega energija. Malta kao otok u potpunosti ovisi o nafti koja ima nestabilne cijene, cijene koje rastu i još gore imali smo vrlo neučinkovite pogone. I tu doista mislim vrlo neučinkovite. Neki od njih su svega 30% proizvodili od onoga što bi trebali dakle vrlo stari pogoni i nismo imali nikakve planove za diversifikaciju. Vlada je imala plan diversifikacije prema plinu, UNP-u, jer trenutno nismo povezani sa Sicilijom, ali nadamo se da ćemo kroz 5-6 godina biti. Ali smo se nadali diversificirati prema plinu, e, gdje bi došlo do ušteda od prilike 35%, a od toga 25% bi prešla na potrošače i industriju s vremenom. Također bi došlo do povezivanja Sicilije i Malte, tako bismo diversificirali se i po pitanju nafte i plina. To bi poboljšalo situaciju, Maltu učinilo konkurentnijom i to bi riješilo posebnu preporuku broj 2 koju vjerujemo da je bila važna. Uz to je došlo i pitanje proizvodnje električne energije. opskrba je bila bankrotirala u potpunosti i nije mogla otplatiti e, razvojni zajem Njemačkoj i da nije bila spašena jednim subjektom posebne namjene, zapravo bi propala kao i cijeli otok. Mi smo pronašli strateškog partnera, Kinezi su bili spremni na to i preuzeli manjinski udio, dakle trenutno se još e, obavezne provjere provode i uskoro će objaviti koji će to točno udio biti, no implikacije e, ne samo za proizvođače energije, već za vladu, dakle za pričuve, Malta imala oko 16% BDP-a pričuve i na taj način pokušalo bi se smanjiti na pola. Dakle, tu rezervu za, za hitne slučajeve bi se smanjilo, 200 milijuna bi se unijelo u sustav, a, dug je bio 850 e, milijuna od jedne milijarde ukupne, dakle preuzela bi se jedan udio toga duga i također bi se smanjila za 50% rezerva za hitne slučajeve za cijelu zemlju, što je prilično značajan pothvat. A to je isto tako prepoznala i komisija u svom izvješću o reformskom programu. Broj 2 je bilo osnažiti gospodarski potencijal za rast. Gospodarski rast je, odnosno gospodarska situacija je padala, padala i padala. E, još od početka 2000. godina, a razlog je, kao što znamo, da zapravo se ovdje radi o proizvodnosti, investicijama i radnoj snazi. To su glavni sastojci za iskorištavanje gospodarskog potencijala. I bilo je jasno da Malta sa svojim e, drugom najnižom sudjelovanjem radne snage u cijeloj Europskoj uniji je suočena s problemom. E, također vrlo nisko sudjelovanje žena na tržištu rada. Postoje niz problema e, na kojima se nije radilo, a što smo mi željeli učiniti. I proračun koji sam predložio, koji je usvojen, je zapravo jedan niz mjera predložio koji je zapravo bio smjeren osnaženju udjela žena i općenito radne snage. Dakle, mi smo neke hrabre stvari pokušali učiniti koje će naravno koštati određene sume novca, ali povrat na tu investiciju će također biti znatan. Također imamo i odredbu koja se bavi e, centrima za dječju skrb poslije škole, kao i prije škole, za one koje žele raditi ranije. Tako da tu postoji cijeli niz mjera kako bi se pomoglo majkama koje žele raditi i kako bi se jednostavno uklonilo prepreke tome. Također, vlada je za dva tjedna porodiljni dopust produžila uz snažnu podršku opozicije, to je još prethodna vlada učinila. U našem slučaju, dakle, gdje imamo vrlo nisko sudjelovanje žena na tržištu rada i kratki porodiljni, to bi bilo od velike koristi, to smo zaključili na temelju studije koje je provela Europska središnja banka. Zatim porezne olakšice za žene preko 40 godina starosti i također e, strategija za aktivno starenje. No, još važnije što je bilo po prvi puta na Malti učinjeno jedan program kojim se pokušava ukloniti problem ljudi koji su na socijalnim naknadama i kojima se zapravo nije isplatilo raditi. Kada dobijete minimalnu nadnicu i kada izgubite beneficije, zapravo biste bili u gore situaciji. Ljudi nisu ljeni, ljudi su racionalni. Ako im se ne isplati, neće raditi. Sada će se te naknade e, smanjivati kroz trogodišnje razdoblje i ljudi koji nađu posao će dobivati jedan određeni postotak tih naknada koji će se dakle smanjivati kroz tri godine. Također je važno prebaciti oporezivanje sa rada na potrošnju. Dakle, tu smo i kroz tri godine ćemo provesti rezove za srednju prihodovnu kategoriju, dakle sa 35 na 25 kroz 3 godine i pomalo povećavati porez na potrošnje. Dakle, razne trošarine koje smo ove godine već počeli povišavati. Dakle, to će smanjiti opterećenje, porezno opterećenje na rad i nadamo se nastaviti pripomagati gospodarskom rastu. Dakle, što se tiče gospodarskih reformi, Malta je prva, ali s krive strane spektra. Imamo najveći odio ranog napuštanja škola, imamo vrlo dobro sveučilište, veleučilište i tako dalje. No, u srednjim školama, u sekundarnom obrazovanju vrlo često se škola ne završava i imamo ljude koji zapravo nisu upotrebljivi e, i tu trebalo naglasiti posebno važnost sekundarnog obrazovanja. Tu smo razvili strategiju, e, povezali smo s jamstvom za mlade e, i nadamo se da ćemo tu dobiti pomoć Europske unije i da ćemo se pozabaviti onima koji nisu niti u osposobljavanju, niti u školovanju, niti u radnom odnosu. Sljedeća reforma je kako privući ulaganja. Dakle, potrebna je reforma pravosuđa. Malta je ponovo imala e, najduže trajanje sudskih postupaka i upravo je dovršeno jedno izvješće e, koje se bavi temeljnom dubinskom reformom pravosuđa. Bivši ministar pravosuđa je preuzeo taj rad. E, isto tako se provodi i zdravstvena reforma zdravstva. Dakle, pokušavamo vidjeti što je zapravo što su prepreke većim ulaganjima u Malti. Što se tiče mirovina, postoje određene slaganje jer smo prije par godina povećali dob za mirovinu na 65, komisija nas tjera da idemo i na veći broj godina, tu postoji politički otpor, no privremeno sljedeće godine ćemo uvesti treći stup, dakle treći mirovinski stup u Malti što prije nije postojalo već je zakonodavstvo spremno za to. Dakle, to što se tiče reformi. Zaključno, prije nego što možemo preći dakle, na pitanje i odgovore, e, što se tiče prekomjernog deficita, postupka za prekomjerni deficit, to je prilično važno Zbog određenih neslaganja s komisijom, e, to treba spomenuti. E, ja sam kao opozicija ovdje bio prilično kritičan protiv svih koji su preoptimistični bili što se tiče rasta ili prihoda. I dakle, komisija prilično oprezno svoje prognoze daje. Ovaj put je obratno. Komisija predviđa viši gospodarski rast nego naše ministarstvo, što nije velik problem, jer barem mi ne predviđamo više prihode i zbog toga naravno su rashodi više pod kontrolom uslijed toga. Ali e, složili smo tome da se ne slažemo o njihovom ta stavu što se tiče fleksibilnosti oporezivanja. Oni predviđaju 3,4% deficita, a ministarstvo eh, u studenom je čulo od eh, naše riznice koliko trošimo i kakvo je stanje i znamo da smo na dobrom putu. E, tako da kažemo neka se dovršite posebne preporuke za države članice i problem će se sam riješiti. A na proljetnim prognozama nadamo se da ćemo da će revidirane i ažurirane na biti sva predviđena. Dakle, ovdje bih stao, ali mislim da ću kroz pitanje odgovore moći se dotaknuti još drugih pitanja. Zahvaljujem, Edward. Doista je sjajno čuti gdje ste uspjeli, gdje ste se susreli s nekim poteškoćama, u tome da u praksu provedemo ono o čemu pričamo. Mislim da je donekle tužno čuti da ste u Kini morali pronaći partnera kada je došlo do potencijalnog neplaćanja, neisplaćivanja zajma njemečkoj banci. Bilo bi zgodno da smo to na neki način mogli zadržati u obitelji, ako tako možemo reći, ali eto, našli ste rješenje i to je dobra stvar. Nemamo popis govornika pa ćemo se spontano javljati za riječ, ali ići ćemo uobičajenim redoslijedom, prije svega koordinatori, Jean-Paul, želite li uzeti riječ? Hvala gospođo predsjednice, ne, nemam pitanje, samo sam htio pozdraviti prisustvo našeg bivšeg kolega, gospodina ministra, i mu zahvaliti na ovom jasnom izlaganju bez nekih e, ustupaka, gdje nam je rekao s kojim je problemima suočena Malta, te mu želimo reći da ga podržavamo u provođenju politika koje je predložio i želimo mu sav uspjeh. Hvala. Thank you. Elisa. Hvala, Elisa. Drago mi je da vas vidim ovdje, da čujem da imate novi zadatak i nove odgovornosti. Bilo je stvarno fantastično čuti vašu analizu te analizu praktične primjene svega onoga na čemu ste radili u ovom parlamentu prije nego što ste postali ministar. Vaša prezentacija bila doista zanimljiva. Htjela bih se nakratko vratiti na ono što ste vi rekli, te onda na primjedbe e, predsjedateljice. Istina je, mi u Portugalu imamo e, vrlo sličnu strategiju nismo e, mogli zadržati zlatni udio države u e, sektoru energetike, a sada imamo udio Kine. I to u mreži i u distribuciji. Tako da možemo usporediti naše bilješke i da vidimo kako će to funkcionirati. No želim vama sve najbolje. Zatim spomenuli ste neke elemente e, u kojima se slažete i ne slažete s komisijom i htjela bih se nakratko vratiti na vaše bojazni. Nemojte si dopustiti da upadnete u kratkoročne strategije. I sami znate sav rad na semestru, znate kakve preporuke želite dati nama Znate isto tako kako funkcionira dijalog s državama članicama i s komisijom i to posebice kad govorimo o vlasništvu i kvaliteti mjera. Druga stvar, niste spomenuli banke. Sada, nakon paketa od dvije i šest mjera, radimo na e, jedinstvenom mehanizmu rješavanja banaka, jedinstvenom mehanizmu nadzora, direktivi i uredbi o oporavku i sanaciji banaka zatim zajednički fond, e, kreditni instrument za eurozonu. Imate li neke preporuke o tom okviru, zato što mislim da bi to bilo interesantno čuti od vas. Hvala vam. well, I both, uh, and Hvala Eliza na, tojim riječima. Što se tiče gospodarskog semestra, tu imam stvarno jako puno toga za reći. Mislim da je to dobar postupak. I sad, ako ste disciplinirani, krenut ćete ranije, krenut ćete od e, godišnjeg pregleda rasta. Te sa nacrtom plana proračuna. Imali smo nekoliko problema sa nacrtom proračunskog plana. Ne znam na koji način su e, druge zemlje to riješile, ali ja sam to već objasnio u vijeću. Proračuni su e, vrlo tajnoviti kad govorimo o potencijalnim e, povišenjima poreza. Kada je Malta predstavila svoj nacrt proračunskog plana i najavila da ćemo dobiti određen prihod iz e, trošarina, odjednom su se svugdje pojavili e, naslovi, cigarete, alkohol i tako dalje. U roku od nekoliko dana e, trgovine su opustošile. Došlo je do špekulacije. A eto, to je sve nastalo samo zbog toga što smo najavili naše planove. Tako da transparentnost je važna, ali eto, u ovom slučaju to definitivno za nas nije bilo pozitivno. Zatim imali smo obrazce, ispunjavali smo ih, um, ti su obrazci bili vrlo korisni, ali još uvijek učimo. Ovo je bio prvi pokušaj uh, da su se okupili ministri financija i koordinirali svoje proračune i imali smo dakle um, naše različite stavke koje smo ispunjavali i u cijelom tom procesu smo učili. I prevladavajući osjećaj je bio, a ja sam to osjećao još na početku, uh, bilo je dopustite nam da to učinimo, ali nemojte nam naređivati što moramo raditi. Reći Francuskoj ili Italiji da će nešto učiniti zato što im je to rekla komisija, ne znam baš koliko je to politički korisno. Mislim, možete to napraviti na svoj način dok god to napravite. Tako da mislim da i tu imamo jako puno toga za naučiti. Zatim pitanje sinkronizacije proračuna, o tome se još uvijek ne raspravlja dovoljno. E, Irska je najavila proračun, bio je u parlamentu, ali još uvijek nije odobren, nijedan još nije odobren mi smo imali ograničenje jer smo morali ga odobriti jedan dan ranije, iako smo o tome raspravljali s komisijom. Stoga, poduzeli smo određene mjere, iako smo znali da ispunjava ono što komisija traži. Tako da, pokrenuli smo, poduzeli smo mjere i od 15.10. odobrili proračun. Izjava na kraju sastanka je bila jasna. Malta je poduzela konkretne korake. Ne što se tiče postupka prekomjernog deficita, nego što se tiče proračuna za 2014. godinu. Što se tiče bankarske unije, to je malo teže. Teško je za sve, zato što govorimo o budućnosti. Mi smo željeli vidjeti malo više fleksibilnosti, no bi li to pomoglo malim zemljama ili samo velikim zemljama? To su vrlo teška pitanja. Mi imamo zdrav bankarski sustav i želimo ga zadržati takvim. I to moram reći, zato što kad imate odgovarajući omjer kapitalnih zahtjeva i tako dalje, nitko naravno neće tražiti potres, ali potres se dogodio. Financijska kriza je bila naš potres. I iz jednog ili drugog razloga banke u Malti nisu bile pogođene tom krizom i nisu trebale spašavanje. I to je najbolji test koji možete imati, no naravno nitko ne bi želio da se to ponovi. Tako da se morate oslanjati na pokazatelje. I mi smo izračunali i vidjeli da naše banke imaju E, da mogu ispuniti te zahtjeve, složili se s time. Pitanje jedinstvenog mehanizma rješavanja i zaštitnih mjera, to stvara i probleme u Europi i u eurozoni i oni koji su van, i s onima koji, imaju, koji su van eurozone. Dakle, ako se jedan dan sastajemo kao eurozona, nešto se dogovorimo, i onda dođemo drugi dan, imamo veću grupu, a prva grupa ne zna šta se točno dogovorilo prethodnog dana. I oni nemaju europski stabilizacijski mehanizam kao jednu od zaštitnih mjera, a to je, to će se od njih tražiti. I onda to stvara nesporazume. jer ne možete imati dakle dogovor samo jedne grupe. Morate uzeti u obzir obje strane jer ako ne dolazi do komplikacija. U svakom slučaju vjerujemo u bankarsku uniju, e, vjerujemo da će jedinstveni mehanizam nadzora pomoći. Odbor za sustavski rizik mm, je također koristan jer naravno znamo da nam treba mreža e, i da moramo dakle voditi praćenje i ne želimo ništa odgađati. Mi doista nismo ti koji žele čekati. E, financijska tržišta očekuju aktivnosti od nas i ako se e, ne dogovorimo konkretno, morali bismo se barem dogovoriti o planu, a ne samo pronalaziti isprike i smišljati da nam trebaju promjene e, ugovora i tako dalje. To ni pošto ne želimo. Moram vam postaviti pitanje u vezi s ovim. Kad govorite, a kad govorimo o promjenama zakonodavstva o kojima se e, moramo dogovoriti na razini Europske unije, vi se sastajete u okviru e, kluba zemalja koji su u eurozoni i to se slažem s time. No, zar niko u toj prostoriji ne razmišlja kako bi bilo da ja nisam u eurozoni i kako će to kako će to vidjeti zemlje koje nisu u eurozoni pogotovo u kontekstu postupaka za rješavanje banaka. To je ključan element načela financijske stabilnosti, tako da morali bismo možda o tome razmišljati ipak u jednom međunarodnom kontekstu. Zato što i oni koji nisu u sobi, to jest u prostoriji, moramo razmišljati kako će to na njih utjecati, kako bismo mogli imati odluke na kraju s kojima se svi slažu. Nisam rekao da o tome ne razmišljamo, samo kažem da je to da je složeno i da se moramo time baviti, jer to će situacija koja će uvijek biti prisutna. Nije to sad jedan trenutak da recimo Ujedinjeno kraljevstvo ili Poljska se nečemu protivi. I još se sjećam zadnjeg sastanka irskog predsjedništva. Razgovarali smo o problemima, trebala nam je čitava noć i mislim da smo oko tri ujutro došli do nečega. Još uvijek smo imali prigovore sa strane Poljske i Ujedinjenog kraljevstva, ali ipak smo bili došli do nekog dogovora. Tako da da, naravno, time se moramo baviti jer je to stvarnost. I moramo se izravno njome pozabaviti. Hvala. Sven? Najprije, drago mi je da ste ovdje, ne samo na Twitteru, već u stvarnom svijetu. Imali smo vrlo interesantnu razmjenu mišljenja nakon sastanka koordinatora i tajništvo je govorilo teško je pronaći zajednički datum i onda sam mu ja poslao poruku na Twitter i on je odmah odgovorio. Tako da morali bismo staviti naše tajništvo, morali bismo našem tajništvu otvoriti jedan Twitter e, račun vjerojatno bi se lakše dogovorili. I još bih htio postaviti nekoliko pitanja. Čuli smo o ažuriranju proračuna od strane Europske komisije i ako se sjetite onih poznatih usporednih stupaca koji su stvoreni, zato što je parlament insistirao da trebamo imati više usporednih mjera, možemo vidjeti da najgora zemalja od svih koje se drže specifičnih preporuka je Njemačka. Tako da Malta je dakle dobila srednju ocjenu, ograničeni napredak, dakle bolje imate rezultate od moje države. E, nedovoljne aktivnosti na mirovinskom sustavu, reforma zdravstvenog sustava još nije dovršena i govore još da postoje rizici koji se odnose na provedbu and, uh, and beyond that... reforme uh, javne uprave. Imam uh, vrlo specifično pitanje koje smo često čuli i u medijima. Dakle, očito imate problema s proračunom. A vidite i da prognoza za jesen pokazuje da strukturne ravnoteže za 2013. i 2014. je u opasnosti da se neće ostvariti. Dakle, moguće je kupiti malteško državljanstvo e, za 650 tisuća eura i to bez da živite na Malti ili ulažete u Maltu. To zapravo znači da prodajete pristup Schengenu samo za novac. E, to je jako kritizirano, posebice u Njemačkoj i htio bih čuti malo objašnjenja o tome. Ja smatram da je vrlo neobično da možete kupiti državljanstvo, a da pritom ne morate živjeti u državi. Ja nisam e, nimalo protiv toga da stranim državljanima dajemo državljanstvo, ali naravno oni moraju biti povezani s tom državom. I zato bih htio malo čuti objašnjenje o tome, zato što ne možete na taj način puniti proračun time što prodajete prava državljanstva. Sven, počet ću s vašim e, zadnjim pitanjem jer je važnije. To... O, to nije imalo nikakve veze sa deficitom ili s financijama. Oh, my Sa mnom je moj e, stalni e, tajnik i o tome smo jako puno razgovarali. To smo Mm, dakle, otpisali zato što smo rekli proračun mora stajati na vlastitim nogama. Zatim smo stavili polog od 15 milijuna. Komisija kaže da bi trebalo biti 8 milijuna, dakle 3,2 milijuna, milijarde, 3,2 milijarde. Dakle, govorimo o 200 milijuna prihoda. 8 do 15 milijuna, to je tek zalog. I to možemo dakle i bez toga proračun će biti u redu. Tako da to nije imalo veze sa javnim financijama ili sa deficitom. No vratit ću se na strukturnu ravnotežu i tu se ne slažem s vama. Govorimo dakle o 3,4 i 3,5 to se temelji na pretpostavci e, prikupljanja poreza od potrošnje. Oni imaju neke koeficijente koji, koji se trebaju uključiti. To ima jako puno veze s ulaganjima. I priča je sljedeća i drago mi je da to sad mogu reći. Priča je počela e, sa s prijedlogom da se osnuje fond bankom za, Banka za razvoj Malte. I to znači da su ruke vlade zavezane dakle e, fiskalnom e, ravnotežom i time što moramo držati deficit na niskoj razini. Morali smo se koncentrirati na tome kako privući dugoročna ulaganja. i Središnja banka je razgovarala sa MMF-om i ostalim međunarodnim organizacijama. I to je bila jedna strana. Druga stvar je dakle da kao Portugal, kao Austrija, kao Ujedinjeno kraljevstvo da može postojati eh, dakle način da ljudi koji ulažu u Maltu da im se to, eh, da im se može odati jedno priznanje za to. I što se dogodilo? To su bile dvije različite stvari. Prvo je bilo kako privući takve ulagače. Eh, to smo radili zajedno sa međunarodnim konzultantima preko javnog natječaja. Oni su imali bogato iskustvo i ta marketinška poruka se jako brzo proširila i ne krivim vas da sam ja ovdje europski zastupnik i da čujem da Malta prodaje putovnice za određene novce, rekao bih pa ja to ne bih nikad očekivao od Malte i imali biste pravo. No doista nije bilo tako. Ispalo je tako, to je, doista nisam sretan s time, ali je ispravljeno. Kao prvo, dakle, e, Premijer se sada sastaje sa čelnikom oporbe i raspravljaju o tom pitanju. Ono što su predložili podugavarači, to smo odbili. I sada razgovaramo sa savjetnicima i pitaju nas pa zašto to niste napravili i rekli smo i priznali smo jako puno reformi jako puno posla radimo u vrlo kratkom vremenu. E, trebali smo očito malo pažljivije ići u ovom području. Čak i Malta, mala Malta, daje na tisuću državljanstva godišnje i to uglavnom preko braka. Mi nismo radili dubinsku analizu jesu li ti ljudi sretno, uh, u sretnom braku i želi li netko doći u Maltu samo uh, zbog posla ili x razloga. To ćemo vidjeti nakon tri godine kada ćemo vidjeti rezultate, to je brojke o razvodima. Tad će nam to biti jasno, no to nije bitno. Bitno je uh, da želimo privući ulagače 15 milijuna podijeljeno na 20 e, građana, dakle to dolazimo do te brojke. Not more than, say, 50 Isto tako odlučeno je da će biti definirana granica, ne više od 50 godišnje. Tako da nije istina da će svi kinezi dolaziti u Maltu, kupovati putovnice i ulaziti u Europu. Ulaganja se moraju e, razviti, e, bit će veće, snažnije veze između ulagača i e, Malte i naravno ulagač morati imati neku imovinu. A Malta, budući da nema određenih, zapravo budući da Malta treba ljude određenog kalibra, to će, na taj način ćemo ih privući. No, ako oni ne budu prebivali u Malti jedno određeno vremensko razdoblje, neće ovaj, imati tu mogućnost. To su, dakle, to je način za privlačenje novca u ulaganja. I na tom fondu se sada radi. I ispravljaju sve te stvari. E, kao što sam rekao, to je doista bila pogreška i izazvalo je jako puno nesporazuma. Što se tiče zdravstva, mirovinskog sustava i učinkovitosti, to je rand u tijeku. Dakle, mjesec dana nakon izbora započnete s ocjenom bolnice sa svim njezinim neučinkovitostima. Otkrili smo jako puno strašnih priča koje um, čujete u, i u drugim zemljama. E, nedostatak centraliziranog skladišta i ostali problemi. E, izvještaj je objavljen protekli tjedan. E, svi dionici će o tome raspravljati. Isto vrijedi za reformu pravosuđa. Izvještaj je također nedavno objavljen. dakle, to je u tijeku neće biti jednostavno i zapravo očekujem i e, pomoć od vas. Sjećam se u travnju kada sam razgovarao s agencijama za kreditni rating, sve su ovo bile reforme koje su bile tek obećanje. Sad su u proračunu, a sljedeće godine se nadam da ću ponovno doći ovdje i e, da ću vas moći izvijestiti o tome do koje su mjere bile učinkovite. Hvala vam. Hvala vam. Petar Skinner i Lijem su govornici pod razumom za spontano postavljanje pitanja. U redu. I zatim imamo još jednog govornika. Morat ćemo biti malo disciplinirani. Inače ćemo morati na engleskom nastaviti Peter. Drago mi je što te vidim, Edward, i čestitam ti na uravnoteženom proračunu. Svi čitamo o tome, ja mislim, a on je uravnotežen zato što su oba doma Malte radila na tome i usvojila ga. Što se tiče socijalnog gospodarstva, mislim da je vaš naglasak u tom proračunu bio na socijalnom gospodarstvu. Smanjenje poreza na dohodak je bio dosta zanimljiv potez. U doba proračunske štednje se obično postupi suprotno. Jer je to bilo povezano sa stvaranjem radnih mjesta ili sa jamstvom za mlade. Je li bio i još jedan naglasak osim tih. I zatim što se tiče reforme mirovina, tu sam vrlo zainteresiran za to. Mislim da mnoge države trebaju provesti tu reformu, a neke se još e, od toga suzdržavaju. Što vi očekujete za ovaj treći stup? Koje rezultate mislite da ćete time ostvariti u budućnosti? Hvala ti Peter na pitanju cijenim to. Što se tiče poreza, on će biti neutralan. Dakle, ne radi se o rezovima zbog kojih ćemo izgubiti prihode, već se samo tu iz um, izravnog prelazi na neizravno oporezivanje. Pola prihoda od poreza dolaze dakle, iz izravnih uh, prihoda od poreza na dohodak, a drugi dio od neizravnog, od neizravnih izvora. No također treba pripaziti na raspodjelu e, plaća. I mi znamo da kao i u mnogim državama, u mnogim državama je raspodjela plaća sve gora. raspodjela plaća na Malti je bolja nego u većini europskih zemalja. Što se tiče postotka siromaštva, mi imamo jedan od najnižih postotaka siromaštva, ali taj postotak raste. I dakle to je nešto što moramo pripaziti. Ovaj tjedan sam se sastao sa ministrom za socijalna pitanja i gledali smo sad već na proračun za 2015. godinu e, da prije svega vidimo kako možemo se baviti pitanjima djece, siromaštva. Upravo sada gledamo na, na to i kako to možemo kompenzirati. Što se tiče mirovina, Malta je jedinstvena u tom smislu da, kao što sam već objasnio, je naš, e, naša stopa sudjelovanja toliko niska i teret mirovina e, snose manje ljudi nego u drugim zemljama. U normalnoj zemlji pola stanovništva e, radi, a u Malti taj odnos nije takav, nama nedostaje za to 40 tisuća ljudi. I jednom kada bi došlo do toga, situacija se ne bi značajno poboljšala. To je jedna stvar. A druga stvar je da je dug isto tako veliko opterećenje za mirovine. Dakle, ako riješimo dug, kojeg želimo stabilizirati sljedeće godine, koji želimo smanjivati nakon toga, to bi bilo isto tako rješenje kako možemo rasteretiti mlađe naraštaje. Imamo zajedničku radnu skupinu, dakle ministar za socijalna pitanja, ministar e, za rad i oni provode ove obrazce, ali mnogo toga što treba učiniti jer kako što sam objasnio, nitko nitko želi sada platiti za budućnost, ali ako ih se pita želi li da njihova djeca ili unuci žive u siromaštvu, onda se oni slože s tim i tako možemo ih na, ih na neki način prikloniti da naprave ono što bi inače odbili. I e, to je dakle to umjeće kako se mogu prodati teške mjere u politikama. Možda bi isto tako trebalo i uvesti obvezan trening da se osobe nauče vezi ovih gospodarskih pitanja. Izvolim. Hvala Sharon. E, bravo za sve ovo što činiš, Edward. Imam tu čast e, da sam preuzeo dosije o statistikama o kojima si ti inače brinuo prije. Imam jedan mali problem s komisijom. Dobro, na ishodu tijela gdje smo se složili sa vijećem je komisija blokirala naše stajalište. Glasovali smo u prvom čitanju taj tekst i zatim smo dakle vjerno preuzeli sve one prijedloge koje si ti unio. Pokušali smo što vrijednije se ponašati prema tvom prijedlogu i bila je velika većina za to. Ti si doista vodio ovaj dosje na vrlo ambiciozan način i taj tvoj rad je na neki način bio isto tako ocijenjen ovim eh, pozitivnim glasovanjem. U okviru mandata koji bi se trebao povjeriti predsjedništvu vijeća za sljedeći trijalog, jer nadam se da će uskoro doći do sljedećeg trijaloga, postoji jedna manjina koja blokira napredak i unutar koje se, a to je dosta paradoksalno, nalazi kao zemlja i Malta. Stoga bi me zanimalo može li nešto učiniti u vezi toga, budući da je to jedan dosjedo do kojeg ti je izanostalo. Hvala. <laughs> Stvarno si me tu ulovio. To je dosta različito. Ja sam se raspitivao o tome i rekao sam da, to je stajalište Malte, ali da, sad sam ja zakonodavac i želim znati to i stoga sam se malo raspitao o tome. Bila bi to šteta. Zato što su statistike poput noga diva. Toliko mnogo pozitivnog rada činimo u okviru paketa od šest mjera, od dva mjera e, i pokazatelja, ali sve se to oslanja na te dvije noge. Iako taj div ima glinenu nogu, on, on će se raspasti i statistike su upravo taj temelj, one moraju biti jake. Mi smo toga svjesni. Revizije BDP-a ili greške na tom polju ili, na primjer, činjenica da i sad ponovo imamo, baš sam jučer e, bio prisjetan na prezentaciji e, Maltaške središnje banke o potencijalu outputa. Mi smatramo da će taj potencijal rasti, a komisija smatra da će on pasti. I e, vidjeli smo da stope sudjelovanja padaju, a to je stvarno smiješno jer smo im e, donijeli određene poticaje da to pojačamo, sve smo činili kako bi to raslo, bilo bi smiješno da oni sada, da taj potencijal sad pada. To je dosta tehnička priroda toga, ali vrlo korisna. Eurostat i statističke službe su toliko važne i oni moraju imati poštovanje. Ja sam i sam morao proći taj Mi smo pronašli grešku i ja sam morao to istražiti u svojstvu ministra, ali istodobno sam morao održati određenu udaljenost. Mi imamo e, statistički ured Marte koji, ra koji radi dosta dobri posao, imali smo određena savjetovanja i zasigurno ću vidjeti što treba poduzeti, to ću podržati. Razgovarat ću sa vijećem i sa drugim dionicima ako to bude potrebno i nadamo se da će doći do sloge oko tako važnog dokumenta, te ću na taj način postupiti. Hvala. Imamo sada ovdje nekoga ko će se zalagati za nas u vijeću, to je vrlo dobro. Nije prvi put da smo raspravljali o tome da neka država članica pokušava blokirati ono čega su se odrekli u okviru proračuna ovih statistika. Imali smo iste potroškoće i kod drugih dosije, ali na kraju smo uspjeli nametnuti naše stajalište. Znamo što vijeće sprema, ali mi ćemo biti što jači mogući. Zadnje pitanje, Sabit. Hvala, sada je na meni Edvardu da ti čestitam, da ti izrazim dobrodošlicu. Drago mi je što te vidimo ovdje danas. Mi smo već više puta raspravljali ovo pitanje, a kao prvo želim ti čestitati na inovativnim načinima i rješenjima na koji ste popravili proračun. Već si to učinio dva puta i vjerojatno znaš našu povijest e, što se tiče onoga što smo postigli unutar Europskog parlamenta za budući proračun Europske unije. Uzevši u obzir taj stav, ti imaš isto tako iskustvo kao zastupnika, sada si ministar, što misliš, što bi trebalo promijeniti u odnosu u komunikaciji između Brisela i država članica? Te što misliš, što će biti ključno pitanje za budućnost? Kako bismo imali snažniju Europsku uniju? Kako bismo raspravili na pravi način pitanje solidarnosti? Jer znaš, e, ti si socijaldemokrat, mi smo više puta raspravljali o tom pitanju, no nažalost mislim da samo raspravljamo. Zamolio bih te za odgovor. Hvala. Dopusti mi da se naglasim na jednu riječ koju si koristio, a to je solidarnost. Ljudi u državama poput Malte, oni se zbune, jer s jedne strane im se kaže da, na primjer, kada se radi o tome da treba pomoći ESM ili fondu za financijsku stabilnost, e, ako treba pomoći zemljama, bilo da se radi o Grčkoj ili drugima, mi rado dajemo naš doprinos, mi to možemo izglasati u parlamentu sa širokim konsenzusom obje strane i Malta daje bilo da je to slučajno ili namjerno više nego druge države članice. Mi dajemo 3,3% našeg BDP-a, to jest dali smo do sada taj, postupak, taj postupak prema ovim privremenim fondovima. Kada se zapitamo zašto je to tako, onda možemo reći da je to isto tako i razlog zbog kojeg smo u većem klubu zastupnika u Europskom parlamentu. To je jedna formula koja vrijedi za sve. Mi smo dosta dobro zastupljeni, uzevši obzir našu veličinu, ali s druge strane isto tako dajemo veliki doprinos. No, što se tiče pitanja migracije i podjele tereta, tu se osjećamo izolirani. Migranti nam pristižu zato što misle dobiti status izbjeglice u budućnosti ili žele pobjeći od nevolja oni riskiraju svoj život, znamo što se događa i mi smo potpuno zapostavljeni. Ne samo mi kao Malta, već i te duše koje gube život na moru. Dakle, s jedne strane solidarnost znači jednu, jednu stvar, a solidarnost može značiti drugo. I e, taj problem, taj problem manjka zanimanja osim kada dolazi do izbora, a Malta ima, i to je dobro, jedno od najvećih e, odaziva, ali to nije slučaj sa svim državama članicama. Dakle, Malta nije ništa različitija od drugih država. Postoji ta udaljenost koju nekako ne možemo sladati. I to je dosta iznenađujuće. Uzevši u obzir krizu, kriza bi mogla biti povod da se više udužimo, ali još uvijek ne vidimo da se to događa. Kao zaključak mislim da trebamo biti pozitivno nastrojeni. Imamo dosta ambicioznih planova koji su pred nama. Možda ne razumijemo jedne druge. Ono što se nama ne sviđa je ovaj pristup jedna mjera za sve. Ne kažem da su male države poseban slučaj, da zaslužujemo nešto posebno, ali one su sigurno drugačije. Ja sam baš e, jučer čitao članak da su muški i ženski mozgovi različito e, povezani. To je bio taj članak, nisu rekli je li to dobro ili loše, rekli su samo da je drugačije. No, opet rečeno, dakle, male i velike države funkcioniraju različito i oni ne mogu spasti u iste, u iste obrazce. Volumen onoga što se od nas očekiva, bilo da su to statistike ili određeni dosijeji, to su ogromne količine, a neke male države, neki e, otoci su dio jedne veće države članice, ali mi smo država članica za sebe i mi stoga doživljavamo isti tretman kao što ga doživljava na primjer Njemačka i moramo se s time nositi. Nadam se da vas mogu potaknuti da razumijete da nam je potrebna određena fleksibilnost kada se radi o tome da se države članice postavljaju po određenim kriterijima. Možete se zamisliti, komisija je sada suočena sa 28 proračuna, 28 država članica imaju vrlo malo vremena da provjere sve mm, kutije i tako dalje, sve čelije. I sada se vidjelo da je postojala da je postojala pogreška. Da su se zamijenili neki brojevi i to treba ispraviti. Mi gledamo optimistično na budućnost. To je ono što sam htio reći. Hvala lijepa, Edward. Bilo je odlično primiti te ovdje kao gosta. Bilo bi mi drago da je to e, obavezno i da svaka osoba mora biti član odbora za gospodarska pitanja prije nego što postane ministar, jer ti si izvršio ovu prezentaciju na način da svačaš kao bivši zastupnik problem različitih država članica prema njihovoj veličini i mislim da nam je to dalo i vrlo važan uvid u ono što se događa s druge strane i još jednom ti mnogo, mnogo hvala što si bio ovdje kod nas. Hvala.